Euh, dear colleague, mais, euh, pardon, chers collègues, est-ce que je peux vous suggérer de prendre place que nous puissions, sans trop tarder, euh, prendre... Euh, Evo ga, dragi kolege, vrijeme je da počnemo s radom. Smjestite se pa da možemo početi s radom. Evo, prva točka je usvajanje dnevnog reda. Želim vam reći da su sljedeće točke dnevnog reda promijenjene, glede barem redoslijeda. Dakle, točke 7 i 14, razmatranje amandmana, kompromisnog amandmana i glasovanje o e, izvješću gospođe McIntyre su odgođeni e, na sjednicu 23. i 4. siječnja. Zatim točka 25. gospodina Giterasa Prijeta je odgođena na izvanredni sastanak e, našeg odbora koji će se održati 9. siječnja. Konačno dodana su dva nova, dvije nove točke dnevnog reda, dakle nakon dva, točke 27. Imamo 27a o razmjeni mišljenja glede napretka organizacije istrage, ispitivanjem javnog mijenja o stanju rada u zajednici. Tu se radi o izvješću Danoka, te zadnja točka razmjena mišljenja o progresu direktive primjene o detaširanim radnicima. Tu se radi o izvješću Danute Jaznovjetske. Ako nema prigovora, usvajamo dnevni red. Druga točka dnevnog reda, imam dvije obavijesti. Prvom vas želim podsjetiti da nakon E, današnjeg rada ispred ove dvorane će e, biti organiziran e, koktel za kraj godine, radne godine i na, vi ste svi dobrodošli. Naravno, nadam se da ćete u što većem broju moći, se odazvati. To će biti prigoda da si svi poželimo sretnu novu godinu, odnosno kraj nove godine. Kada je riječ o sjedanju zasjedanju 22. i 23. siječnja, želim vam reći da je sastanak od 23. siječnja poslije podne e, otkazan, tako da ćete biti slobodni u četvrtak 23. siječnja u 12 sati i 30 minuta. Osim onih koji trebaju biti tu na trijalogu u vezi sa radom na temu detaširanih radnika. Kada je riječ o ovim stvarima koje stalno ponavljaju, e, dakle, neupotrebljenog usmenog prevođenja, nažalost moram vam reći da ovaj put moramo obraditi tu temu. Naime, usmeno prevođenje na španjolski jezik nije bilo potrebljeno na većini sastanaka e, izvjestelja u Sjeni e, kada se radilo o izvješću gospođe McIntyre, jer naime izvjestelj u Sjeni gospodin Sergio Gutierrez je bio nazočan sastanku samo jako kratko. Četvrta točka. Tu se radi o, dakle četvrta stvar, e, radi se o emitiranju naših, e, našeg zasjedanja i to je dakle preneseno posredstvom interneta. Zatim, 10.10.2013. E, tu imamo um, zapisnik sjednice, ako nema ništa, nitko ništa protiv, onda se usvaja. Četvrta točka dnevnog reda, dajem riječ gospodinu Kessleru koji nije tu. Dobro. Ništa od toga onda. Što nam je činiti? Gospodin Becker nije tu također. A ni gospodin Kaza. Tražim od osoba koje su zadužene za ove zastupnike da učine što treba kako bismo mogli raditi dalje, jer sljedeća točka dnevnog reda jest glasovanje, a kad je riječ o glasovanju, onda ćemo početi u najavljeno vrijeme. Euh, e Rečeno mi je da su zastupnici europskih pučana da bi trebali riješiti problem ovaj, da li je isto tako i što se tiče liberala, te da će nam se gospodin Becker pridružiti što je prije moguće.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 ići e, na analizu kompromisnih amandmana o izvješću koji je izradila, izradio odbor TRAN o pristupu tržištu lučkih usluga i financijskih transparentnosti luka. Mi tu e, šaljemo na zahtjev odbora TRAN e, mišljenje, naš izvjestitelj je Filip de Becker i imamo osam kompromisnih amandmana Gospodine izvjestelju, imate riječ. Hvala, predsjednice. Ispričavam se što sam zakasnio. Mi smo raspravili o kompromisnom amandmanu, o e, tržištu, pristupu tržištu lučkih usluga i financijskih transparentnosti luka. Imali smo jako konstruktivnu raspravu s svim e, izvjestiteljima o sjeni koji su svi bili voljni pokazati, dakle, doći do kompromisa u u ovim, ovim jako teškim temama. Kao što jako dobro znate, mi smo već u dva navrata do sad eh, htjeli napraviti jedan eh, paket koji je, koji je odbačen pa, u parlamentu. Ovo je treći put. Belgijanci imaju svoju uzrečicu s tim u vezi, dakle treća sreća. Mi smo ostvarili osam kompromisa. Dopuste da najprije izrazim da, da objasnim o čemu se tu radi. Dakle, imamo jedan kompromisni e, stup, stavak 10 kroz 2. Ja mislim da je ovo kompromis koji većina kluba zastupnika može e, usvojiti i suglasiti se. Kompromis E je mala izmjena e, stavku 10 članku drugom i to je usvojeno. Kompromis DA e, omogućuje e, rukovodećim tijelima luke da e, socijalna registracija bude ispoštovana i to, to ovdje jako eksplicitno rečeno. Dakle, došli smo do kompromisa s tim u vezi. Kompromis F određuje da će upravno tijelo Luke konzultirati predstavnike radne snage i to redovito. I to isto tako dodaje dodanu vrijednost e, predlogu komisije. Dakle, uno napomene koje smo dobili dakle, o kompromisima su uglavnom e, u skladu s ovim člancima. Postoje dva usmena amandmana koja, koje je gospodin Howitt e, uložio i teško mi, ih je, teško mi se složiti s njim. Članak osmi stavak šesti. Ja se više slažem s komisijom. Mm, mogu poduprijeti ono što je gospodin Bach rekao, jer mislim da, da je to u skladu s načelno sa člankom 28. Usmeni amandman onakav kakav je sada, mi ga ne možemo poduprijeti jer moj klub zastupnika i drugi klubovi zastupnika, ako se ne varam, možda to ide malo predaleko. Zatim imamo raspravu o amandmanima koji su dostavljeni po članku 17. i 18 i e, proglašeni su neprihvatljivi od strane predsjedništva jer e, nisu pod našim nadležnostima, odnosno našeg odbora. Mi smo nastojali doći do e, kompromisa, gospodin Hauit je predložio da ih se briše, mi smo predložili usmeni amandman, usmeni amandman je malo izmijenjen, no sada s obzirom da su proglašeni neprihvatljivim, onda rasprava može preći na odbor za prijevoz i tamo će doći do pune rasprave i Mislim da to može preći u cjelokupnu raspravu o cjelokupnom paketu, o nadzornim tijelima i tako dalje. Dakle, da se vidi što, kako može funkcionirati. Tako da se nadam da će gospodin Havet moći, da će se moći složiti s ovim. Još jedna stvar postoji, dakle, u vezi sa Havetovim manima o e, direktivi o koncesijama. Ne želim, e, dakle, da se suprotstavljam ovom tekstu komisije, ali mislim da se može poboljšati i isto tako vjerujem da je to izvan e, dosega, odnosno e, polja djelovanja našeg odbora i možda bi se na drugi način moglo ovoj, e, ovim koncesijama raspravljati i ja sam nedavno obišao pet, šest različitih luka diljem Europe i svi oni imaju drugačije tumačenje o tome što ta koncesija znači. To je pravno e, jako problematično pitanje i s tim u vezi bih htio da se to u malo širem okviru raspravi, a ne samo na našem odboru za zapošljavanje. Dakle, sve u svemu postoje tu jako teška pitanja i veliki broj ljudi se dosta boji da, e, da poradi na tome, ali dakle, rad E, je bio jako konstruktivan i mogli smo rad sa izvjetiteljima osjednim. dakle mogli smo doći do e, jako dobrih kompromisa i to je uravnoteženo mišljenje i dobar, e, dobar temelj za početak rasprave i nadam se da će to sve također biti potvrđeno naravno kasnije tijekom glasovanja da nadam se da ćemo dobiti šire, širu podršku i hvala vam unaprijed i veselim se raspravi. Hvala. Ja ću sada dati riječ Sarije Saja, koja mijenja gospodina Baka. Sarije Saja. Draži, dragi Dragi kolege, nažalost gospodin Bach nije mogao prisustovati sastanku jer istodobno je morao prisustovati odboru za transport gdje ima mora predstaviti svoje izvješće, tako da se ispričava zbog odsustva i mene zatražio da pročitam u njegovo ime sljedeću izjavu. On bi volio zahvaliti izvjestitelju, izvjestiteljima osijani na dobroj suradnji, na plodnim raspravama, Uzeći obzir dugu povijest i osjetljivost ovog dosija, nije bilo lako pronaći zajednički dogovor, ali vjeruje da smo uspjeli iznaći solidne, dobre kompromise na većini pitanja i podržava sve kompromisne amandmane. E, dakle, može podržati veliku većinu njih i drago mu je što smo mogli sporazumjeti se oko načina na koji je kompromis i A sročen. A socijalisti su se pridružili kompromisu kompromisu A i D, a i uz to također podržava usmeni amandman gospodina Hawita. A o njegovom amandmanu 56. što se tiče članka 8. stavka 6. Dakle, to je donekle kontroverzno, onom suprotnosti sa onim što izvjestitelj kaže, ali vjerojatno već znate da on podržava ovaj amandman usmeni. Toliko od gospodina Baha i on još jednom zahvaljuje na dobre suradnji. Hvala. Richard Howitt. Richard Howitt, imate riječ? Hvala vam lijepo. Prije svega, iskreno moram reći da je gospodin Debake e, odličan posao napraviti pokušavajući ispregovarati jedan kompromis, no poteškoće je doista suštinska razlika u mišljenjima i on je doista učinio, uzevši to u obzir, sve što je mogao i svakako sam siguran da smo velik napredak postigli, tako da mu zahvaljujem i čestitam mu na tome. Prije svega, što se tiče dakle, pričali smo o pregovorima što se tiče ovih stranačkih e, stavova, ja ne volim taj izraz, e, Dakle, što se tiče prijedloga za odbijanje, mi ćemo glasati za to zbog toga što postoje to zastupaju ljudi koji rade u industriji i same luke koje se zapravo suprotstavljaju tome da komisija daje zakonodavstvo u tom području. I rekao sam to isto u pregovorima, mi smo pregovarali, dakle, ne uzimajući to u obzir, pokušavali smo pronaći najbolji mogući tekst i ja podržavam sve sporazume do kojeg smo došli, ali načelno nismo uvjereni da je ovo zakonodavstvo nužno i zbog toga ćemo glasati da ga se e, odbije. Vidjet ćemo kako će biti, kako će biti ishod tog glasanja, a nakon toga će odbor djelovati kako je već potrebno. Druga stvar, vrlo sam zadovoljan što mogu potvrditi da smo se pridružili kompromisnom amandmanu, osobito na odredbi 16, tu točku je e, upravo prenijela kolegica ime gospodina Baha. Mogli smo došli smo do sporazuma oko tog vrlo kompliciranog pitanja, dakle što bi se dogodilo ukoliko dođe do nekakvih poteškoća zbog kolektivnih tužbi i uzvrši u obzir da smo mogli doći do sporazuma oko te uvodne odredbe, vrlo je razočaravajuće da se ne možemo složiti oko samog članka i uzevši obzir da je EPP dao naznaku da je spreman prihvatiti uspjenje amandman socijalista i demokrata, zamolio bih gospodina Debakera da razmotri da li bi, eh, ne tražim da podrže to, ali možda da se suzdrže u glasanju i da puste da to prođe, jer u kasnijoj fazi to bi moglo dobiti snažniju podršku, ukoliko dakle uspije proći. Što se tiče tih takozvanih stranačkih eh, stavaka, i amandman 68. o podugovaranju, tu smo imali duge rasprave oko tog pitanja i on ja doista imamo suštinske različitosti u mišljenju, jednostavno različita politička stališta o tom pitanju, ali u slučaju da usvojeni amandman 68 ne prođe, e, to bi također dovelo do toga da ćemo mi glasati protiv konačnog teksta. Ukoliko bi on bio spreman e, biti suzdržan oko toga, to bi također moglo promijeniti stav socijalista i demokrata. Ali eto, to ne bi bilo prvi put u ovom odboru da smo uhvatili se u koštac sa pitanjem podugovaranja koje može biti način da se izbjegne obveza pružanja odgovarajuće socijalne zaštite. Dakle, naš glasanje o konačnom mišljenju će zapravo visiti o sudbini tih dva amandmana, ali vrlo sam zadovoljan što smo svejedno uspjeli zajednički se dogovoriti oko svih kompromisnih amandmana i tu ćemo ostati pri onome što smo rekli. Hvala. Um, any other, uh, Elizabeth Schroeder. riječ. Hvala. Točno je da je teško. Točno je da je to vrlo osjetljivo. Ne radi se samo o lukama, već se radi i o pitanju e, pod kojim se radnim pravom to odvija. I tu postoji veliki pritip na postojeće sigurnosne standarde i radno pravo. Možemo se sjetiti da je došlo do velikih demonstracija prije ispred ovog parlamenta i rečeno je ako ne nađe se pošteno rješenje, bilo je jako mnogo kritike koja je upućena EU i također što se tiče sigurnosti kada govorimo o radnom zakonodavstvu. Zbog toga imamo vrlo veliku odgovornost. Ja se slažem sa izvjestiteljem da smo dobro pregovarali, da smo dosta toga postigli. Nastavljamo ono što, što su pokušali i naši socijalni partneri, dakle tražimo i dalje jedno dobro uravnoteženo rješenje. Podržavamo e, središnje kompromise jer e, se izvjestitelj pomalo pridlu, e, nama približio, no ono što nam se čini problematičnim i to moram naglasiti, ako članak dođe nakon kompromisa u članku koji opet izaziva ono što stoji u prošlom članku, kompromis DA uz članak 4 stavak 2 točka A. Nakon toga imamo članak 4 stavak 3 i on govori upravo suprotno od onoga što je postignuto kompromisom. Imamo minimalne standarde, a nakon toga kažemo da su minimalni standardi limitirani. Time zapravo sve što smo postigli poništavamo. I moram reći da treba provjeriti te članke koji su u soprotnosti. Za nas je to od odlučujuće važnosti, jer ako se kompromis time anulira, onda se ne možemo s time složiti. Za nas je pitanje hoće li kompromis e, amandman 44 pasti ako imamo kompromis. To treba ispitati. U slučaju članka da 44 prođe, onda to ima pozitivne indikacije od izvjestitelja i onda imamo problem da to prihvatimo jer ono što smo mukotrpno ispregovarali i nastojali postići, onda će se to zapravo poništiti. Euh, dobro, mislim da se više niko ne želi javiti za riječ. Predajem riječ izvjestitelju kako bi odgovorio između oslogi na ovo zadnje pitanje koje se odnosi na glasački popis, ako sam dobro razumio. Ja bih rekao da sam donekle iznenađen i donekle e, razočaran. Radili smo vrlo konstruktivno, velik broj sati zajednički Mislim da smo i što se tiče velikog broja e, glavnih pitanja pronašli dobre kompromise. U početku su svi klubovi rekli da bi voljeli pregovarati bez ikakvih stranačkih stavova, bez ikakvih a priori stavova, ali ono što sada čujem u ovom odboru pola sata, sat prije glasanja je u suprotnosti s time. I meni je to donekle razočaravajuće jer kao izvjestitelj dao sam sve od sebe da doista pronađem e, zajednička stajališta za sve klubove. Nekada rasprave bile su ideološke, no u praksi i načinima na koji smo frazirali e, tekst, mislim da smo poboljšali tekst komisije, a vremeno pronašli jedno uravnoteženo mišljenje koje bismo mogli ponuditi odboru TRAN i koji će njima poslužiti kao dobra osnova za raspravu. Ali kao što sam na početku rekao, kada sam se sastao sa svim izvjestiteljima u Sjeni, najveći dio e, nadležnosti e, našeg odbora zapravo se sve ono pitanje socijalnog dijaloga i prema zahtjevu komisije, nije to nije bilo uključeno komisiji prijedlog, e, ja sam u svojoj uvodnoj izjavi rekao pokušamo napraviti što možemo, pregovaramo otvoreno i dajemo priliku i socijalnom dijalogu. I postoji jedan kompromisni amandman koji to konkretno spominje. Kaže da na europskoj razini želimo svaku mogućnost pružiti socijalnom dijalogu da bi se pozabavio problemima koji su spomenuti i koji su se nalazili u prva dva paketa o e, lučkim pitanjima. I to bismo trebali poštivati i ne opterećivati ovaj napredak e, političkim stavovima. I mislim da ovo mišljenje doista može poslužiti kao dobra osnova za raspravu u odboru TRAN Primjerice, znam da je gospodin Havit e, rekao i uvijek je to govorio u praksi smo doista imali vrlo otvorene rasprave o svim kompromisima, svim amandmanima. E, sada kažete da ćete početi sa negativnim ili e, pozitivnim glasanjem o odbijanju, odnosno o amandmanu koji se bavi pitanje odbijanja, to mi je iznenađujuće. Dakle, nisam satima radio sa vama i drugim kolegama, iako poštujem stav vaših klubova, to je vaše mišljenje, ali mislim da smo doista uvelike se priklonili vama izrađujući kompromise, dakle svatko je malo popustio, a malo primio i čini mi se da je ovo mišljenje sada previše uravnoteženo da bi se jednostavno prihvatio komisijin predlog da se odbaci mišljenje. Što se tiče nekih drugih pitanja, dakle opet članak 8 stavak 6 mislim da je rasprava početno bila sredotočena na amandman gospodina Baha ja sam e, rekao da mogu to prihvatiti kao temelj kompromisa. Dakle, to je bio jedan dodatan korak mojeg kluba i mene osobno. Ali e, mislim da samo spominjanje nečega što već postoji i što se mora poštivati, a mislim da se oko toga možemo složiti, mislim da je to jednostavno razuman pristup to bi bili neki od mojih komentara, nadam se da ćete duboko razmisliti o tome, jer vjerujem da kompromis do kojeg smo došli doista uvelike idu u pravom smjeru i da bi se vašim klubovima mogli objasniti kao korak u dobrom smjeru, jer mislim da bi se mogli eh, da bi mogli ukloniti mnoge strahove koje je uzrokovao ovaj predlog komisije. Pokušali smo ovo poboljšati, radili otvoreno eh, i nadam se da ćete moći ovo imati na umu tijekom glasanja kako bismo dobili mišljenje koje će biti jasno, koje će biti snažno, koje će biti dobra osnova za raspravu u odboru TRAN i na kraju da ćete moći pružiti podršku ovom mišljenju. Hvala izvjestitelju. s vašim razočarenjem mi ćemo glasovati vaš, o vašem mišljenju kroz koji trenutak. No, u međuvremenu gospodin Martin Kessler je došao. Ne? Zar je ponovo nestao? Dakle, predlažem vam da se vratimo unatrag i na točku 4 i da vidimo kompromisne amandmane za mišljenje koje je izradio za odbor za unutarnje tržište u vezi s programom Solvit, te mu dajem riječ da bi predstavio kompromisne amandmane. Izvolite imate riječ, gospodine izvjestelju. Zahvaljujem Ispričavam se na kašenju, bio sam e, za poslen e, na odboru Envi i vidio sam onda tek da sam odmah na početku dnevnog reda. Ispričavam se. E, pet klubova zastupnika podnijelo je kompromisne amandmane. Zapravo smo ispunili sve želje. Nalazimo se pred Božićom pa eh, je bilo moguće tako napraviti. Mislim da smo za sve pronašli zadovoljavajuće rješenje i svima bih želio zahvaliti eh, ECR-u, zelenima, ali svima. Mislim da imamo dobar radni dokument. Još kod prvog eh, kompromisnog amandmana želio bih skrenuti pozornost na to da smo uzeli u obzir blizinu građanima i pitanje ljudi sa invaliditetom, njima trebamo približiti mrežu Solvit. Tu imamo jedan prijedlog za poboljšanje koji prije nije bio u mojem e, nasrtu. E, kao drugo, želio bih također skrenuti pozornost na treći amandman Tu smo se još jednom bavili ulogom nacionalnih institucija za Solvit mrežu. Trebaju postojati takve institucije. I uzeli smo u, u obzir e, Solvit službe na lokalnoj razini. To smo također podupreli tako da, ih nemamo samo u glavnom gradu neke države članice, već i u manjim regijama. E, na taj način poboljšat će se vidljivost. Ako pogledate listu za glasanje, posvuda imamo plus. Zbog toga mislim da ne moramo duljiti, mislim da ćemo moći brzo provesti glasanje i nadajmo se da će tako Solvit postati postati poznati, postati vidljivi e, za ljude koji imaju ovaj ili onaj problem sa zakonodavstvom. Nadamo se da će oni pronaći rješenje. Još jednom zahvaljujem svima koji su pridonijeli ovom izvještaju. Hvala. Dobro, želi se neko od kolega izjasniti? Ukoliko ne, gospođo Baldačini, izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Dakle, imali smo doista potpunu suradnju na ovom dosijelu, kao što je izvjestitelj rekao. I ukoliko doista želimo dobiti povjerenje građana kao i poslovne zajednice u unutarnjem tržištu, moramo, ukoliko oni imaju problema sa javnim tijelima, upravnim tijelima, ne samo u državama članicama, nego i na prekograničnoj razini, trebao bi postojati mehanizam za rješavanje takvih problema tih građana ili poduzetnika. Zbog toga meni doista bilo zadovoljstvo da mogu pripomoći i surađivati na ovom svojim prijedlozima, svojim amandmanima. Tako da ovaj mehanizam, ovaj alat Solvit bude osnažen ne samo time što će postati vidljiviji, jer se ne radi ipak samo vidljivosti čemu težimo, mi želimo jedan učinkovit alat i alat koji će pomoći rješavanju problema građana i poduzetnika. Svoje predloge smo smjerili kako bi ovaj alat, kako bi Solvit mogao biti pristupačan i ljudima s invaliditetom zbog toga što mi vjerujemo da bi svatko trebao biti uključen u aktivnosti društva i ne bi trebala postojati nikakva diskriminacija. Također dogovorili smo se da vidljivost i ovaj alat koji bi trebao biti doista koristan bude na raspolaganju na regionalnoj razini pa čak i na lokalnoj razini i to kako bi ova usluga doista mogla biti na korist svim građanima. Hvala. Hvala. Želi se još netko javiti za riječ? Gospodine Kessler, mislim da nije potrebno dalje da komentirate. Dakle, o ovome ćemo glasovati kasnije. Sada prelazimo na točku šestu. Tu se radi o mišljenju koje je za odbor, odbore za zaštitu okolišta i odbor ITRE radimo kako bi se odredio okvir za 2030. za klimatsku i energetsku politiku. Izvješće, odnosno mišljenje je rađeno pod nadležnost Davida Kase, koji će iznijeti pet kompromisnih amandmana. Grazie signora Zahvaljujem predsjednici. Pokušali smo koliko je god bilo moguće istaknuti važnost ovog polja djelovanja. Dakle, trebali bismo pripremiti se za buduće potrebe industrije, uzimajući u obzir klimatsku promjenu. Neću oduzeti vam mnogo vremena zbog toga što sam uspio ispregovarati pet kompromisnih amandmana sa uključenim strankama. Vjerujem da je vrlo važno spomenuti vještine naših radnika. One bi trebale biti blisko povezane s potrebama industrije i nije bilo lako pronaći ovaj kompromis, ali kao što je gospodin Kessler već prije mene rekao, ovaj božićni duh na sve utječe. Dakle, uspjeli smo na kraju krajeva zatvoriti ovaj dosje i nadam se da ćemo nakon glasanja imati jedno lijepo ravnoteženo izvješće. Zahvalio bih mojim kolegama Krocman, Kleveti, Lambert i Šode na svoje suradnje, na svim doprinosima jer bez njihove pomoći mislim da ne bismo uspjeli doći do ovih kompromisa. Hvala. Hvala. dobro smo radili zajedno na ovom izvješću. Mislim da se radi o jako važnom izvješću koje dopunjuje odluke koje su donesene u parlamentu. Mislim tu napose na Erasmus+. Tu, tu se govori, govori o potrebi pripreme, obučavanju mladih u oblasti e, zelene, ekološ, e, zelenog, odnosno ekološkog gospodarstva. Također ne smijemo zaboraviti da će te politike imati ogromne koristi, polučiti ogromne koristi kada, se, kada je riječ o energetici, o stvaranju novih radnih mjesta. I vjerojatno smo trebali znatno ranije početi s tim pripremama, no svakako sada moramo ostvariti dobar rezultat do 2030. godine, a kako bi to bilo mogućno, već sada trebamo se postarati da ta e, da taj domen bude aktivan i kako bi to bilo moguće moramo obučavati već sada ljude za sve te oblasti. No, mimo pet kompromisnih amandmana mogu reći da e, su i drugi amandmani dobro došli, dobro smo surađivali s izvjestiteljem. Dakle, ja vas mogu samo pozvati da glasujete za ovo izvješće kako bismo se mogli svi veseliti ovim e, ovom balagdanskom razdoblju sada. Hvala. Jim Lambert, imate riječ. Hvala vam, hvala i izvjestiteljici. Što se tiče kompromisa, tri od pet mi podržavamo. Imamo nekoliko rezervacija što se tiče smjera u kojem se kompromisi kreću u usporedbi sa originalom izvjestitelja. Primjerice kompromis D gdje je izvorni prijedlog uvijek bio u skladu sa tom jednom zamisli tranzicije, pravedne tradicije koja dolazi od UNEPA, ILO-a, ITC-a Dakle, imamo sektore koji uvelike koriste troše energiju koji bi mogli pripomoći svoje radne snazi da se prilagodi uvjetima kroz takvu jednu tranziciju. Sada razmatramo kako očuvati radna mjesta ondje mijenjajući neke šire politike. Dakle, pitanje kako točno se nositi sa promjenama cijene i sličnih pitanja. Dakle, to se, time se bavimo amandmanom amandmanu 20. E, a što se tiče amandmana E, postoje određeni dijelovi koje uvelike podržavamo, dio je u krajnjoj liniji i naš amandman, ali postavlja se pitanje što učiniti sa ovim sektorima koji uvelike koriste i ovise o energiji. Dakle, u smislu kompenzacije e, i neke druge drugih energetskih e, zakonodavstava. Dakle, Imamo rezervacije što se tiče sa dva amandmana, sa preostala tri smo vrlo zadovoljni. Jasno nam je koliko se izvjestitelj potrudio da pokuša doći do kompromisa. Ali eto, sve što se tiče D i e tu ne, ne podržavamo. Hvala, gospodine Krojcman. na vam reći. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Želio bih zahvaliti kolegama izvjestitelju, izvjestitelju u sjeni. Mi smo se u stajalištu koncentrirali na ono što je naša zadaća. U ovom važnom dokumentu koncentrirali smo se na klimatsku i energetsku politiku, ali koncentrirali smo se i na e, socijalnu i radnu politiku nismo se sada koncentrirali na to postoji li jedan, dva ili tri klimatska cilja. Zbog toga bih želio zahvaliti svima. Mislim da smo postigli jako dobre kompromise. To nam pokazuje da se ne razlikujemo toliko u mišljenjima kao što se, kada se govori o socijalnim i radnopravnim pitanjima Slažemo se oko klimatske politike do 2030. godine. Kompromisi su zaista dobra ravnoteža između potencijala sektora za e, zelene tehnologije. S druge strane, e, to je postoji opasnost, a to je važno za zapošljavanje, da ne postavimo klimatske ciljeve koje ne možemo e, ostvariti. E, ne možemo izgubiti radna mjesta, to ne može biti u smislu rada ovog e, odbora. E, raduje me da smo zaista uspjeli iznaći dobar kompromis i dobra stajališta. Želi se još netko javiti za riječ? Ne. Gospodin izvjestitelju. Ja nemam ništa za dodati, jasni mi je stav gospođe Lambert, ali kao što svi znamo ne možemo pronaći sporazum kojim bi svi bili zadovoljni. Onda se držimo onoga što imamo pred sobom, mislim da je izvješće vrlo dobro i da bi svi e, trebali biti zadovoljni s onim što smo postigli. E, sljedeći put ćemo još biti bolji. Hvala. Ali sljedeći put, ako to bude za 2040, načekat ćemo se. Dobro. Glasovat ćemo o tome, malo kasnije. Točka osma. Tu se radi o... Dakle, prijedlogu pisma koji ćemo poslati predsjedniku odbora za pravna pitanja, jer je riječ o prilagodbi bio e, člancima 219. i 291. ugovora o funkcioniranju Europske unije, e, niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom, koji se zove također i Omnibus 3. O tome je već bilo riječ na jednom od prethodnih e, sastanaka našeg odbora i od tad pismenim putem smo se složili da e, uzmemo u obzir jedan amandman koji je jako važan. E, Napsa je Čabauri smatrao da je e, brinuo se za rok koji je Europska komisija dala za taj postupak prilagodbe i tu bismo mogli upasti u situaciju gdje bi rok za delegirane akte bio problematičan jer to uvijek dolazi na kraj, e, kraj mandata. Ovdje se konkretno radi o prilagodbi tri e, zakonodavna akta koji su u našoj nadležnosti. Probitno mi, nama se nije obratilo za mišljenje i tijekom e, dakle, analize Omnibusa 1 smo uvidjeli da nedostaje naše mišljenje o tom Omnibusu 3. S obzirom da odbor glasuje danas, moram vam priznati da e, u skladu sa koordinatorima poslali smo to pismo odboru za pravna pitanja kako bi oni mogli to uključiti u svoje, svoj pristup. U dodatku prvom prijedloga odbor predlaže prilagodbu mjera rak delegiranim aktima i u takvoj situaciji nemamo, dakle ne bismo imali problema. Što se tiče dodatka drugog, odbor e, predlaže prilagodbu mjera prak izvršnim aktima i na temelju izvješća CAER koji je usvojen na, prethodno na odboru za pravna pitanja, mi smatramo da prak moraju biti e, prilagođeni, odnosno usklađeni sa delegiranim aktima i shodno tome tražimo da sve točke u dodatku 2 budu e, izbrisane i stavljene u dodatak prvi kako bi e, imale dakle status delegiranih akata. Međutim, ukoliko odbor za pravno pitanje želi e, primijeniti e, fleksibilni pristup i ukoliko potvrde e, izuzetno tehničku narav tih e, elemenata jer se radi o rokovima za prosjeđivanje informacija, onda bismo mogli ponovno uzeti u razmatranje svoj stav i eto, u tom smo smislu uputili zahtjev e, Ovakav smo zahtjev uputili predsjedniku odbora za pravno pitanje. U svakom slučaju e, te ovlasti ne mogu trajati duže od pet godina i e, tu je naznačen isto tako da gospodin Ori želi ukazati na to da bi bilo dobro da se izbjegne preklapanje analize tih tekstova sa izborima za Europski parlament i s kampanjom koja će tome prethoditi. Mi stoga tražimo da u slučaju u kojem bi odbor za pravna pitanja tijekom svog postupka e, došao do jako raznovrsnih e, stavova, tražili smo da, da se i nas savjetuje. Ima li netko nekih pitanja u vezi s ovim svim? Jasno mi je da ste svi žurno radili na ome. Dobro, hvala vam dakle na ovako ispoljenom povjerenju izvjestiteljici, s obzirom se ovdje radi o proceduralnom pitanju. Evo ga, dolazimo sada do točke 9. i tu trebamo Dakle, vraćamo se na pitanje ovog pisma, evo ga, deveta točka dnevnog reda, tu se radi o analizi mišljenja za odbor TRAN tu se radi o prijedlogu uredbe kojom se izmjenjuje uredba 718 e, kroz 1999 od 29. ožujka 1999. godine o policiji zajednice u odnosu na kapacitet flote s ciljem promicanja prijevoza unutarnjim plovnim putovima. Izvjestiteljica je Juta Steinruck kojoj predajem riječ da nam objasni dakle ovaj prijedlog mišljenja. Izvolite gospođo izvjestiteljice. Ja, vielen Dank, eh, Frau Vorsitzende. Zahvaljujem, predsjedateljice. Načelno pozdravljam prijedlog komisije zajedno sa udrugama za e, brodarski prijevod i zajedno sa sindikatima imala sam konzultacije i rekli smo da je dobro da 35 milijuna eura postoje na raspolaganju u, u rezervnim fondovima. To treba tako e, prenamijeniti da se mogu i koristiti. Od 1999. godine ta sredstva se nisu koristila. Moj cilj je bio da prijedlog eh, preradimo tako da bude na korist korisnicima, tako da od njega mogu profitirati i članovi posade i poduzeća. I to u okviru modernizacije brodarskih flota, pogotovo kada uzmemo u obzir eh, socijalnu situaciju. Drugo što je bilo važno eh, jest ravnopravan tretman dionika pogotovo s obzirom na mirovine. Treća točka bila je tehnička modernizacija kod e, tehničkih mjera i kod ekoloških mjera. Fond mora tome pridonijeti da članovi posade se mogu prekvalificirati. Sve proširenje mogućnosti za kvalifikaciju, za modernizaciju moraju postati vidljive Zbog toga sam uključila da i stavljanje informacija na raspolaganje e, i treba poticati kao što treba poticati i prekvalifikaciju. Poduzeća, sindikati, udruge e, radnika moraju e, surađivati sa mirovinskim fondovima i moraju izraditi informativne materijale. Važan preduvjet za to bilo je i da se novci koriste za zaposlenike poduzeća u ovome sektoru. Zbog toga je bilo važno uključivanje socijalnih partnera u korištenje novaca. E, socijalni partneri, dakle poduzeća i sindikati poznaju ovu problematiku i potrebe. Zato sam predložila kompromisne amandmane u članku prvome. E, države članice trebale bi sa socijalnim partnerima donijeti odgovarajuće mjere. U prvom koraku željela bih dati dodatnu mogućnost da postoje informacije o prekvalifikaciji ili o prijevremenoj starosnoj e, mirovini pod drugom želim e, e, reći da i za članove posade mora postojati mogućnost ne samo prekvalifikacije već i prijevremene starosne mirovine. Za poduzeća je komisija to već predvidjela. Kao treće, željela sam istaknuti da svi članovi posade, bilo da su to zaposleni ili poduzeća, moraju moći dobiti bolje kvalifikacije. Četvrto, željela sam razjasniti pojam vlasnika prijevoznika i željela bi ga zamijeniti poduzećima koja se bave prijevozom jer e, vlasnici prijevoznici su oni koji imaju najviše tri broda. Socijalne partnere smo namjerno spomenuli jer izvorni pojam organizacija za mene je bio prenejasan. Socijalni partneri e, uključuju i profesionalna udruženja, i zastupstva interesa. Na posljedku, kao peto, bila je važna, važno poboljšanje radnih uvjeta. To mora ići ruku pod ruku sa poboljšanjem zdravstvene zaštite na radnom mjestu. To je komisija u svojoj formulaciji tako mislila, ali to nisu napisali. Zbog toga sam se ovdje odlučila za jasniju formulaciju. Toliko od mene i radujem se raspravi. Hvala. Filip e, de Becker. Filip de imate riječ. Eh, bedank de eh, eh, en... Zahvaljujem vam. Zahvaljujem izvjestiteljice, izvjestiteljici na ovim komentarima i predstavljanju njenog rada. Mislim da je ovo dobro mišljenje. Rezervni fond nije upotrebljen jer je e, unutarnje plovno područje prošlo kroz teško razdoblje i još uvijek e, je teška situacija. Mislim da trebamo nešto napraviti s tim u vezi. Moramo staviti naglasak na inovaciju, e, moderniziranje, ozeljenjavanje flote i mislim da odbor ovdje iznosi hvale vrijedne prijedloge. Predlaže se ulaganje u moderniziranje brodova, potiče se tehnički napredak i to je dobra stvar. No, sredstva su jako ograničena, tako da moramo jako dobro ciljati mjere. Ne smijemo preteretiti e, ovaj projekti. Imamo jako ograničene, ograničena sredstva i ne možemo to E, razvodniti radeći na deset prioriteta, moramo se odlučiti što je to što je jako bitno i uložiti sredstva u ono što je do važno. Dakle, ti troškovi trebaju biti ciljani, inovacija, moderniziranje, e, ozeljnjavanje, dakle, ekološki pristup. Dakle, to su oni glavni prioriteti. To će nam omogućiti da budemo brzi i mislim da je potrebna brzina u ovom dosjeu jer nam je vrijeme odbrojano i nadam se da će u ovom sazivu biti još uvijek moguće doći do e, kompromisa, odnosno sporazuma u prvom čitanju, tako da ćemo imati precizno dobro okvirno, e, dobro okvirne mre, mjere. Hvala. Želi li, želi predsjednici komisije intervenirati sada? Da? Ne? Ne? Dobro. Želi li netko drugi uzeti riječ? Ne. Dobro, vraćam riječ onda izvjestiteljici. Samo možda još jedna kratka napomena za gospodina Debakera. Sredstva se do sada nisu koristila od 1999. godine. Moramo gledati da u okviru ciljeva ove uredbe da gledamo na broj operativnih brodova da ih na unutarnjem tržištu da ih e, ograničimo moramo to tako provesti da se i iskoriste sredstva to bi morao biti naš cilj nisu sredstva nedostatna jer nego nisu korištena možda nije bilo jasno e, propisano jednostavno nisu e, iskorištena ta sredstva dobro, velika hvala. Razmotrit ćemo, odnosno otvaramo rok e, za amandmane na temelju vašeg nasta mišljenja, koji već sam sadrži osam amandmana. Dakle, rok e, je za amandmane 7. siječnja do 12 sati. Razmotrit ćemo te amandmane tijekom zasjedanja 22. i 23. siječnja, a onda ćemo glasovati 12. i 3. veljače. Odbor Tran će također raditi na istom projektu i u istom roku jer trebaju do 20. veljače iduće godine da se očituju kako bi to moglo doći na plenarno zasjedanje u travnju 2014. godine. Dakle, bit će posla. Evo, završili smo s ovom točkom dnevnog reda i dolazimo do desete točke dnevnog reda, a tu vas moram, vam, vam moram iznijeti smjernice za politike zapošljavanja u državama članicama. Ako pogledate tekst za savjet, to je jako, aha, tekst koji je upućen vijeću, jako je kratak jer se tu radi o jako formalnoj proceduri i iako se govori ovdje o smjernicama za zapošljavanje i svima je jasno koliko bi te politike e, morale biti prilagođene no, nakon usvajanja samih smjernica pod nadležnosti Čabe Orija na početku našeg saziva, mi iz godine u godinu samo potvrđujemo pravila i smjernice iz prethodnih godina. Konkretno, koordinatori su na svom sastanku 11. rujna odlučili primijeniti pojednostavljenu proceduru za usvajanje teksta, kao što je to predviđeno u članku 46.1 točka jedan pravilnika naše skupštine i koje predsjedništvu nakon prve rasprave o prijedlogu daje mogućnost da odluči da je odluka usvojena bez amandmana. Pročitat ću vam pravilo 46.1 onako kako stoji u našem pravilniku i to ću napraviti na engleskom jeziku <laughs> jer je ovaj tekst koji čitam takav na engleskom. Evo ga, pravilo 46 prvo. Dakle, ukoliko barem jedna desetina članova ne uloži prigovor, predsjedavajući će e, da poslati pred parlament e, prijedlog e, za usvajanje. U našem slučaju tu bi se radilo o zasjedanju u veljači. Dakle, plenarnom plenarnoj sjednici u veljači. I uvjeti za tu većinu od 10%, dakle pet članova odbora za zapošljavanje možemo dati rok do 14. siječnja 2013. u 12 sati. Ukoliko amandmani budu razmotreni od strane našeg odbora, to će biti urađeno na sastanku od 22. siječnja 2014. godine i izvješće će biti usvojeno na našoj sjednici odbora 23. siječnja. No, ukoliko ne bude amandmana, smatrat će se da je ovaj tekst usvojen. Posjećam vas na kontekstu tu se radi o primjeni članka 148.2. E, ugovora koji, dakle, kojim se dakle, usvajaju te smjernice odnosno na temelju kojeg se mogu usvojiti smjernice. Ukoliko nema prigovora ovom načinu postupanja, predlažem da se uopće niti ne otvara taj rok ulaganja amandmana i da kroz koji trenutak usvojimo dakle to pismo. Nema prigovora, nitko se ne javlja za riječ, nik, ljudima nije jasno zašto smo u tako birokratskim eh, administrativnim eh, postupcima kada se radi o politici zapošljavanja. Hm, da. Dobro, hvala vam. Eto, završili smo s točkom desetom dnevnog reda. Ukoliko netko hoće reći nešto što se odnosi na točku razno, imate dvije minute na raspolaganju. ja Euh, li Dobro, istekle su dvije minute. I predlažem vam da pređemo na glasovanje. Samo da vas podsjetim, s obzirom na to da na desetoj točki danog reda nije bilo e, prigovora, smatramo da su smjernice, odnosno naše odluke o obnavljanju smjernica za politike zapošljavanja u državama članicama usvojeno u skladu s člankom 46. točka našeg pravilnika. Evo, sad prelazimo na točku 11. Imaju li svi e, glasačke kartice? Dakle, kad je riječ o ovoj točki, glasovat ćemo o zaključivanju pregovora, uspješnim pregovora s vijećem o Fondu za europsku pomoć najsiromašnijima. Samo želim naznačiti da usporedo s ovim zaključivanjem pregovora tražili smo od komisije da pripremi za e, objašnjenje koje će biti izneseno na plenarnom zasjedanju o e, socijalnim prodavonicama i povjerenik na, je poslao pismo s tim u vezi, ali to još ostaje nešto što nije u potpunosti jasno, no do plenarne sjednice moći ćemo analizirati tu poruku koju bi povjerenik bio u stanju, bio u mogućnosti pružiti na plenarnom zasjedanju. Ukoliko nema e, nitko ko se želi e, javiti za riječ, nudim da se o, o cjelokupnom rezultatu pregovora glasuje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Marijan Harkin, ukoliko želite glasovati, bilo bi dobro da se požurite. I Inače mogu zatvoriti glasovanje. Monsieur Benamias. Dobro. Biće dosta. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. 32 glasača, 30 za, 2 protiv, 0 suzdržanih. Čestitamo izvjestiteljici, gospođi Elmer Kostelo i cijeloj pregovaračkoj ekipi. 12. točka dnevnog reda. Tu se radi o pismu koje sam vam predstavila. To je pismo koje šaljemo odboru za pravna pitanja i odnosi se na paket Omnibus 3 o prilagodbi člancima 290. i 291. E, ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom. Ja vam predlažem da glasujete elektronički kako bismo bili sigurni da će svi glasovati. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. Trideset četiri glasača, trideset jedan za, dva protiv, nula suzdržanih. Prelazimo na točku 13 tu glasujemo o nacrtu mišljenja o izvješću Solvit odbora INKO. Tu je nastraženo mišljenje, nacrt mišljenja koji je izradio Martin Kassler u ime našeg odbora. Stavak prvi, kompromis A. Pet klubova koje za, protiv, suzdržan, usvojeno. Slijedi stavak 1, kompromis B, 5 klubova za protiv suzdržani usvojeno. Stavak 2, kompromis C, istih 5 klubova za protiv suzdržani usvojeno. Stavak 3, kompromis D, 5 klubova za protiv suzdržani usvojeno. Slijedi stavak treći, amandman 11. Antigoni Papandopulo u dva dijela. Prvi dio, bez riječi. Synergy between Solvit and the respective administration for the better coordination of social security system. Tko je za ovaj prvi dio bez ovoga što sam citirala protiv suzdržani usvojeno? Tko je za dodavanje tih riječi protiv, za protiv suzdržani? Odbačeno. Stavak četvrti. Kompromis E. Pet klubova za, protiv, suzdržani. Usvaja se stavak četvrti. Kompromis G. Pet klubova za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Stavak peti. Kompromis F. Pet klubova zastupnika za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Stavak peti. Kompromis G. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. stavak 6, kompromis H, pet isti kluba zastupnika koji su početo puno radili zajedno, zaprati su uzdržani. Usvaja se stavak 7, kompromis I, istih pet kluba zastupnika, zaprati su uzdržani. Usvaja se. Završili smo sa glasovanjem amandmana. Sada glasujemo o cijelom mišljenju elektronički. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. 35 glasova, 35 za, 0 protiv, 0 suzdržanih. Čestitamo izvjestitelju. U point 15. Euh, Točka 15. Radi se o e, mišljenju našeg odbora za odbor TRAN o uredbi za, koje se odnosi na pristup tržištu lučkih usluga i financijsku transparentnost luka. To je, dakle, e, tu se radi o mišljenja koji je izradio Filip de Becker. O prijedlogu mišljenja, ne, ovdje se radi o prijedlogu uredbe to je zahtjev da se odbaci cjelokupni prijedlog uredbe koji je e, tu u obliku amandmana 6 koji je izradila Elizabeth Šeter. Tko je za, protiv, suzdržani? Molim elektroničku provjeru. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. 18 za, 18 protiv, jedan suzdržani. Dakle, nije usvojeno izvjestitelj je zadovoljan. Prelazimo sada na stavak prvi, e, članak prvi, stavak drugi, točka C, amandman 27, Richarda Havita. Tu se radi o e, zahtjevu za ukidanje, tko je za, protiv, suzdržani. Molim elektroničko glasovanje. Svi su glasovali. Zatvoram glasovanje. 19 za, 18 protiv, 0 suzdržanih. Usvaja se. Dakle, članak prvi stavak drugi točka C se ukida. Članak prvi, stavak drugi, točka D, amandman 28, Richarda Hauita, također straži ukidanje te točke. Tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. 19 za, 18 protiv, 0 suzdržanih, Dakle, isto, točka D se ukida. Točka G, amandman 29. istog autora i 30. Jute Steinruck, tu su identični amandmani kojima je cilj dakle, da se ukine točka G. Molim elektroničko glasovanje. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. Isti rezultat usvojeno je 18 glasova, 19 za, 18 protiv i 0 suzdržanih. Sljedeća točka, tu se radi o toč, točki H, amandman 31. Rišada Hauita, cilj je da se ukine točka H, glasujemo elektroničkim putem, otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. 19 za, 18 protiv, 0 suzdržanih, točka H se ukida. Članak drugi stavak 1, amandman 32, točka prva, 32. amandman, Jean-Pierre Rodi, e, izvjestitelj protiv. Tko je za? Protiv, suzdržani, većinski se usvaja, dakle točka prva, stavka drugog je izmijenjena. Članak drugi, stavak prvi, točka druga od Richarda Howita, tko je za protiv suzdržani, usvojeno. Članak drugi, stavak prvi, točka 14, amandman 34, Žan prijavlja dija, tko je za protiv suzdržani, usvaja se. Članak drugi, stavak prvi, točka 18, amandman 35, Richarda Howita, tko je za protiv suzdržani, odbija se. Članak četvrti, stavak prvi, amandman 36, Jute Steinruck, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se članak četvrti, stavak drugi, o uvodnom dijelu, amandman 37, Elizabeth Šeter, tko je za, protiv, suzdržani, molim elektroničku provjeru, amandmana 37, otvaram glasovanje. Svi su glasovali, Zatvaram glasovanje. 19 za, 18 protiv, 0 suzdržanih. Dakle, to je trenutna većina i usvaja se. Članak 4. stavak 2. točka A, amandman 38. Elizabeth Šreter, izvjestelj je za, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Članak 4. stavak 2. točka C, amandman 39. Elizabeth Šreder, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se Usvaja se amandman 40. Đorđa Baka, amandman kompatibilan, glasujemo tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se članak 4. stavak 2. točka D, kompromis DA, četiri kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se članak 4. stavak 3. amandman 44. Serđa Silvestrisa, tko je za, protiv, suzdržani, Molim provjeru. Mislim da je usvojeno, molim provjeru. Otvoram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. 20 za, 16 protiv, usvojeno. Članak 5. stavak 2. Nakon podstavka drugog, 45. Elizabeth Šreter, amandman za protiv suzdržani odbija se članak 6. stavak 1. nakon točke, e, točka B, 46. tko je za protiv suzdržan, usvaja se. Članak 7. stavak 2. amandman 47. E, otpada, isto kao 48. 49. 50. i 51. Dakle, sada se glasuje o članku 8. stavku 1. točki A, Elizabeth 4 tko je za protiv suzdržani, usvaja se. Članak 8. stavak 1. točka C, amandman 53. Riča Havita, tko je za protiv, suzdržani, usvaja se član, amandman 54. otpada, dakle, članak 8. stavak 6. amandman 55. Rišada Havita, tu se radi o zahtjevu za ukidanje, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Ne, nije potrebno. Zatim ovdje imamo ne, nije potrebno. Mislim, mogu ja provjeriti, ali znate, upravo sam. Da, da, znam da hoćete imati na raspolaganju točne brojke kako biste mogli pregovarati. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. 14 za, 23 protiv, 1 suzdržani i bez iznenađenja, amandman 55. Nije usvojen. Sada imamo Imamo sad usmeni amandman koji, o kojem se nije, ne može glasovati ukoliko je amandman 55. E, ukoliko je usvojen, ali s obzirom da je 55. Od, odbačen, možemo glasovati o usmenom amandmanu. Da li se netko protivi ovom usmenom amandmanu gospodina Havita? Ne. Onda glasujemo o usmenom amandmanu Richarda Havita. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojeno. Želi li gospodin Havit provjeru? Čini mi se da želi. Molim elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. 31 za, 7 protiv, 0 suzdržanih. Usmjeni amandman je usvojen. Međutim, amandman 56. Đorđa Baka otpada. Sada prelazimo na članak 10. stavak 1. Kompromis E. Četiri kluba zastupnika. Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Članak 10. stavak 2. Kompromis EA. Tri kluba zastupnika koje je za, protiv, suzdržani. Usvaja se članak 10. stavak 3. Amandman 64. Jute Steinru koje za, protiv, suzdržani. Usvaja se članak 65. odnosno amandman 65. Richarda Hauvita koji za, protiv, suzdržani. Usvaja se članak 10. amandman 66. za, protiv, suzdržani, molim elektroničku provjeru o amandmanu 66. šest otvaram glasovanje. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. 19, 19. Nije usvojeno. Odnosno, odbija se. Članak 11. amandman 67. Richarda Habitat tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Pogled drugo, Richarda Hauta, 68. amandman za protiv suzdržani, odbija se članak 12. stavak 3. amandman 69. Žampira Odija za protiv suzdržani, odbija se članak 12. stavak 7. amandman 70. istog autora za protiv suzdržani, odbija se članak 15. stavak 1. amandman 71. Elizabeth Šeter tko je za protiv, suzdržani, odbija se članak 16. Molim elektroničku provjeru o amandman 71. vrijeme je božićnih poklona, tako da ćemo provjeriti sve moguće glasove. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. 19 naprema 19. S pravom ste tražili provjeru, no svakako sam bilo pravo kada sam rekla da je da se odbija. Članak 16. stavak prvi, uvodni dio, kompromis F, četiri kluba zastupnika, tko je za? Mislim da bi situacija bila samo gora. Da je tako što kažete. Dakle, kompromis F. Četiri kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Članak 16. stavak prvi, Točka C, amandman 75, Jute stanje tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. No, rado bih provjerila ukoliko to e, autor amandmana traži. Dakle, molim provjeru amandmana 75. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Čini mi se da je usvojeno. 32 za, 7 protiv, 0 suzdržanih došlo je očito do promjene, tako da je bila od provjera. Članak 16. stavak 1. točka C, amandman 76. Đorđa Baha za protiv suzdržani usvaja se članak 17. amandman 77. neprihvatljiv, isto vrijedi i za usmeni amandman i amandman 78. 79. i 80. Dakle, prelazimo na uvodnu napomenu E, izvjestitelja je za protiv suzdržani usvaja se amandman drugi izvjestitelja u napomenu 5 za protiv suzdržani molim elektroničku provjeru u amandmanu drugom otvaram glasovanje svi su glasovali zatvaram glasovanje 21 za 18 protiv 0 suzdržanih usvaja se Uvodno napomenu šest, amandman sedmi, Rišada havitat tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. U napomenu sedam, kompromisni amandman A, četiri kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na u napomenu sedam, amandman deseti, od Rišada Havita, tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru, elektroničku provjeru, amandman desetom, otvaram glasovanje su glasovali, zatvoram glasovanje. Dvadeset četiri za, petnaest protiv, nula suzdržanih, dakle usvojeno Ja jasno većinom. Sljedeće je uvodna napomena 9, amandman 11, ti, tko je za, isti autor u pitanju, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 12. otpada. Ne razmatramo ga. Dakle, uvod napomena 14. Kompromis B4 kluba za, protiv suzdrani, Usvaja se. Uvod napomena 19. Kompromis se, tri kluba zastupnika tko je za, protiv suzdržani, usvaja se. U napomenu 19, amandman 19, Đorđa Bahat tko je za, protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 20, neprihvatljiv. Onda ide u napomenu 20, amandman 21, Riša Dahavita tko je za, protiv suzdržani, za, za 21, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodno napomen 22, manu 22. Iriča Dahavita, tko je za, protiv suzdržani, usvaja se. Uvodno Amandman 23. ne prihvat, ne uzima se u razmatranje. Dakle, glasujemo sada o kompromisu D na tu se radi 31. napomen, za protiv suzdržani usvaja se u napomenu 31. amandman 26. ni ne uzima se razmatranje. Dakle, glasujemo elektroničkim putem o cijelom kupnom mišljenju. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. 25 za, 14 protiv, 0 suzdržanih. Postavljam da izvijestim nije u potpunosti zadovoljan, već samo polovično, ali mu ipak čestitamo. Um, au point 16. točka dnevnog reda, tu se radi o glasovanju e, o mišljenju za odbore Envi i ITRE o o izvješću na vlastnom inicijativu o okviru za klimatsku energetsku politiku za 2030. Stak prvi kompromis A, četiri kluba za, protiv, suzdržani, usvaja se stak prvi, amandman treći, Ole Kristensen, za, protiv, suzdržani, usvaja se Eh, amandman četvrti, Mindor rekli. tko je eh, protiv suzdržani, usvaja se amandman peti, Jurgen Krusman, za protiv suzdržani, tko je za? Tko je za amandman peti? Protiv, suzdržani, molim elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje, svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. 21 za, 17 protiv, 1 suzdržan je, amandman 5 se usvaja. Aman, stavak 1, amandman 6, Ole Kristensen za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7, mi dorekli veti, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8, e, istog autora, uz, usmeni amandman, nitko se ne protivi. Evo, glasujemo dakle o izmenjenom amandmanu 8, za, protiv, suzdržani, E, kad liberali više naglasuju, onda sam ja izgubljena. Tko je za amandman, za izmijenjeni amandman osmi? Protiv, suzdržani, usvaja se stavak prvi. D, amandman devet istog autora za, protiv, suzdržani, usvaja se stavak drugi, kompromis B, četiri kluba zastupnika za, protiv, suzdržani, usvaja se stavak drugi, amandman 12. Ole Kristensen za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak treći, kompromis C, četiri kluba zastupnika, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak treći, amandman 16, Jürgen Kreutzmann, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak četvrti, kompromis D, tri kluba zastupnika, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak četvrti, amandman 19. imenu Dora Kliveti, dva dijela u prvom dijelu i to na zahtjev e, zastupnika EPP-a. E, glasujemo o prvom dijelu, tko je za ovaj prvi dio, protiv, suzdržani, odbija se. E, drugi dio onda ima smisla, možemo glasovati. Tko je za, protiv, suzdržani, drugi dio amandmana 19. se usvaja. Amandman 20. nije prihvatljiv, dakle nećemo glasovati o njemu, međutim o petom kompromis E, četiri kluba, koji je zaproti suzdržani, usvojeno. Stavak šesti, amandman 25. Minodore Kliveti, koje zapravo su suzdržani, usvaja se. Glasujemo sada o cijelokupnom prijedlogu, odnosno nacrtu mišljenja, elektroničkim putem, otvoram glasovanje. Svi su glasovali, zatvoram glasovanje. 39 za, 0 protiv, 0 suzdržanih. Čestitamo izvjestitelju. Notre euh, vote suivant. Sljedeće glasovanje je istovremeno zadnje za danas. Tu se radi o, to je točka 17. Dakle, točka 17. Rok za amandmane koji smo dogovorili na sastanku koordinatora Tu se radi o izvješću na inicijativu odbora FAM o jednakosti između žena i muškaraca u Europskoj uniji 2012. godine i mislim da ćemo tako postupiti jer imamo problem a ne, zašto smo odlučili da nećemo formalno nikakvo mišljenje iznositi, već samo amandmane u ime odbora i to izravno e, komisiji. Kad je riječ o stavku prvom, tu imamo amandman treći od e, Minodora Klivetit koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak drugi, amandman četvrti, istog autora, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak treći, amandman pet, istog autora, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak treći, amandman šesti, istog autora, odvojeno glasovanje, zahtjeva liberali, Prvi dio odnosi se od zabioške do razvoja, za protiv suzdržani usvaja se ostatak teksta, koje je za protiv suzdržani usvaja se. Stavak četvrti, amandman sedmi, kodet baldačino, od je za protiv suzdržani usvaja se. Stavak četvrti, amandman osmi, Mindore veti u dva dijela, prvi dio na zahtjev liberala, za protiv suzdržani odbija se drugi dio tko je za protiv suzdržani drugi dio uh, se usvaja stavak četvrti amandman devet istog autora za protiv suz... tko je protiv suzdržani odbija se amandman des dobro provjerit ćemo amandman deveti otvaram glasovanje svi su glasovali zatvaram glasovanje 15 za, 19 protiv, 4 suzdržana, odbija se amandman 10 istog autora za, protiv, suzdržani, usvaja se 11 istog autora za, protiv, suzdržani, usvaja se 12 istog autora za, protiv, suzdržani, usvaja se 13 istog autora za, protiv, suzdržani, usvaja se 14 istog autora za, protiv, suzdržani, usvaja se nakon stavka šestog, amandman 15. istog autora u dva dijela na zahtjev Europskog pučana. Glasujemo o cijelom amandmanu 15. bez rečenice koja počinje sa Dakle, imamo dva dijela. U prvom dijelu bi bilo bez rečenice koja počinje sa e, priznavanjem dodane vrijednosti žena na njihovom radnom mjestu i, dakle, radi se o tekstu bez ovoga i na zahtjev usmenog amandmana europskih pučana. Da li se netko protivi ovom usmenom amandmanu? Ne. Dakle, glasujemo o prvom dijelu amandmana 15. izmijenjeno. Tko je za? Protiv suzdržani? Usvaja se. Tko je za dodatak onih e, riječi koje smo iznijeli za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 6. Amandman 16. je Baldačin, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. Istog autora za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. stoga autora za, protiv, suzdržani, odbija se. 19. Istog autora za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 10. i amandman 20. istog autora za protiv suzdržani usvaja se u napomenu C. Amandman 1. istog autora za protiv suzdržani odbija se. U napomena F. Amandman 2. istog autora za protiv suzdržani usvaja se. Dakle, to ide pred odbor F. Mi smo završili s glasovanjem. Prelazimo na točku 19. Dajem riječ o dakle nad mišljenja o e, ulozi trojke Europska središnja banka, komisija i Međunarodni monetarni fond u državama programa euro područja. Tu se radi o izvješću gdje je izvjestitelj bio Alejandro Serkas i tražili smo da budemo priključeni radu odbora za gospodarske monetarna pitanja koji izrađuje izvješće na istu temu. Međutim, na sastanku predsjednika, na sastanku od 12. prosinca, nisu željeli, nisu htjeli da radimo na tu temu. Pre, e, udruženo, no ipak nam je dopušteno da zasebno, paralelno izradimo izvješće na istu temu. Dakle, tu se radi o nastu mišljenja i sada dajem riječ Alejandru Serkasu. Hvala, predsjedateljice. Kao što je već rečeno, imamo ovo izvješće na vlastitu inicijativu, ali uzeli smo u obzir ono što su izvjestitelji u sjeni i koristit ćemo dokument koji sam pripremio kao i u mišljenju ekon odbora. To će biti dodano s obzirom da još nedostaje poglavlje sa zakonodavstvima. Pozivam sve članove da pripreme svoje amandmane, da daju svoj doprinos kako bi ovo izvješće se podiglo na jednu višu razinu. Sa, svom dokumentacijom koju su dali zemlje koje su uključene u ovaj program, Imamo e, četiri analize, dubinske analize ovih zemalja, tako ćemo i dalje nastaviti. Sada nećemo se baviti previše financijskim pitanjima jer će se time baviti odbor Ekon i e, AFKO. Mi ćemo se baviti pitanjima zapošljavanja i socijalne inkluzije. S druge strane, naše područje djelovanja ograničeno je e, na četiri zemlje, to su Grčka, Portugal, Cipar i Irska. Druge zemlje neće biti u ovom e, izvještaju e, Rumunjska, Španjolska, Mađarska i Latvija. Vanjski program tiče se financijskog sektora, a ostale zemlje nisu članice europodručja, a program se tiče e, bilance plaćanja. Očito postoje mnogi zahtjevi, ali e, oni su različiti i mi proučavamo ovdje četiri zemlje gdje postoji e, specifične intervencije. Pripremio sam e, nacrt dokumenta koji je podijeljen u tri dijela. U prvome dijelu postoje događaji o kojima se ne može puno raspravljati, a oni su povezani sa pravnim obavezama koji proizlaze iz e, naših e, ugovora i ugovora kojih je potpisnica Europska unija. Imamo tu i Europsku socijalnu povelju, o tome se mnogo debatiralo i to će biti i slučaj u budućnosti. Vidjet ćemo u kojoj mjeri se može ili ne može primijeniti. Bavimo se također i tim pitanjem. U drugom dijelu Proveo sam analizu događaja koji su se zbili, ali moramo analizirati i posljedice. Ograničio sam se na posljedice vezano uz ciljeve strategije 2020 jer su oni dobro poznati i oni spadaju u nadležnosti ovog parlamenta. Postoje naravno i drugi događaji, ali ja se fokusiram na strategiju 2020 s osvrtom na zapošljavanje. Ostalo spada u socijalni dijalog. Analizirao sam što se događalo u vezi e, četiri programa i ciljeva Europske unije. Na kraju imamo i skup preporuka. To imate u pisanom obliku, ali jasno je da moramo napraviti analizu. U svakom slučaju moramo ispitati jesu li obaveze ispunjene ili ne. Nećemo ponovo analizirati stvari iz početka, već trebamo pogledati članak 9 koji kaže da sve politike Europske unije su obvezujuće što se tiče e, borbe protiv e, siromaštva i što se tiče borbe protiv e, socijalne isključivosti i ljudskih prava. Trojka je je li on, jesu li razmatrali ove obaveze ili ne. Osim toga, članka 9 imamo i članak 6 ugovora o funkcioniranju Europske unije i moramo uvažiti temeljna prava iz Europske socijalne povelje koja ima članak drugi i treći koji imaju jednaku važnost kao i ugovori. Analizirao sam što se točno dogodilo i što se dogodilo na temelju s obzirom na socijalnu pavelju povelju. Imamo članak 30 koji smo analizirali, koji se tiče nezaposlenosti i članak o sustavima socijalne sigurnosti, članak o suzbijanju siromaštva i članak o socijalnim uslugama od javnog interesa. Napravio sam dakle analizu i izradio izvješće da vidimo što naša institucija kaže u ovom odboru mi pokušavamo analizirati politike i što se dogodilo sa strategijom 2020. Je li ona e, sadržana u programima trojke ili ne? Nezaposlenost, e, borba protiv siromaštva, borba protiv ranog napuštanja škole i ostali fenomeni. Ovo je izvješće bit će podložno e, raspravi i analizirat ćemo svaku od ovih obaveza Čini se da e, e, nije bilo nikakve prethodne analize o tome u kojoj mjeri bi se trebale ispoštovati ove mjere u okviru programa koji su nametnuti državama članicama. Osim toga moramo proučiti kakve su posljedice. Nema konzultacijskih e, instrumenata u EU nije konzultiran e, naš odbor, niti odbor za ustavna pitanja. Nisu tražili mišljenje socijalnog odbora ili odbora za zapošljavanje i socijalnu politiku ovo je napravljeno kao da e, ne postoji nikakva druga stvarnost, a posljedice su zastrašujuće kada govorimo o zaposlenosti. Kada govorimo o zaposlenosti vidimo da je došlo do ogromnog gubitka radnih mjesta. 15% raspoloživih mjesta u ovim zemljama je izgubljeno. Strategija 2020 kaže da moramo stvarati nova radna mjesta, ali umjesto toga mi smo izgubili više od 2 milijuna radnih mjesta u ove četiri zemlje. Postoji ogromna nezaposlenost. Na nekim mjestima nezaposlenost se udvostručila. Kada govorimo o nezaposlenosti mladih, to je posebno zabrinjavajuće, kao što je i e, stopa e, siromašnih ljudi. E, pogođene su najranjivije skupine, što znači žene, i imigranti. Oni imaju 20% višu e, stopu nezaposlenosti od nacionalnog prosjeka. Vidjeli smo da postoje mnogi radnici koji su nezaposleni dvije ili čak tri godine. E, kada govorimo o siromaštvu, podaci su također zastrašujući. Siromaštvo je poraslo i ono predstavlja izazov i to je jedan e, faktor socijalne nejednakosti. Ono pogađa i djecu u velikoj mjeri. Imamo stopu e, siromaštva od 26% kod djece što je više od e, prosjeka kod ostatka stanovništva. Neki od ovih programa su bili i osuđivani zbog rezultata koje su polučili i zbog toga jer e, su u sukobu sa člankom 12. povelje. Napuštanje škole je jedini e, dio gdje je došlo do pozitivnog napretka manje ranog napuštenja škole, to je u skladu sa strategijom 2020. E, ljudi ostaju, u, mladi ljudi ostaju u e, obrazovnom sustavu, no loše je da taj porast e, školske populacije je povezan s time da nema radnih mjesta. Dakle, mladi ljudi nastavljaju sa svojim obrazovanjem jer ne mogu naći posao socijalna dimenzija ne samo da je ignorirana, već je i napadnuta. Struktura socijalnog e, dijaloga je sustavno uništavana. Neke zemlje su čak rekle da mandat trojke je uništio e, osnovne obaveze što se tiče prava. I u posljednjem poglavlju imamo preporuke koje su vrlo jednostavne. Kao prvo, ovaj odbor trebao bi rasvijetliti situaciju što se zapravo dogodilo. Trebalo bi rasvijetliti financijsku situaciju, makroekonomsku situaciju ne govori se dovoljno o žrtvama ovih politika u Europskoj uniji. Moramo pitati Europsku komisiju da napravi ozbiljnu evaluaciju o toga što se dogodilo. To se može učiniti na jednostavan način. Oni imaju dovoljno kapaciteta da naprave takvu evaluaciju i trebali bi vidjeti e, kakva je situacija sa obavezama u tim zemljama. Jednom kada se izvrši ta evaluacija, postojaće jasni dokazi o tome jesu li ovi programi primijenjeni bez ikakvih e, popratnih mjera i to ne samo u socijalnom sektoru već i u e, zdravstvenom sektoru morat ćemo e, vidjeti ustanoviti da su nam potrebni programi da, koji će popraviti situaciju. Moramo pomoći europskim zemljama koje su pretrpjele štete od ovih politika i koje su e, doživjele velike socijalne gubitke. E, sljedeća preporuka je da nemamo više trojki u budućnosti. Ne treba nam e, Međunarodni monetarni fond, ne treba nam da se da komisija krši kompetencije iz ugovora Trebaju nam e, sredstva koja će djelovati demokratski i trebamo e, uključiti socijalne faktore. Moramo imati jednu potpunu europsku dimenziju. Svaki europski odgovor e, ne smije isključiti europske ugovore i povelju o socijalnim pravima u 50 godina europske povesti ekonomija je bila vrlo važna, ali osim toga potrebno je spasiti ljude, mlade ljude, ranive ljude i one koji su najteže pogođeni. To bi bio sažetak mojeg izvješća, pokušao sam popuniti neke preznine koje još postoje. Neki od mojih zaključaka su možda očekivani, ali uz doprinos svih kolega, uz njihove amandmane i naravno uz doprinos ovog odbora moći ćemo e, nadopuniti e, trojku AFKO e, i Ekon odbor. Na taj način izvješće našeg odbora će biti dobro i bolje ikad nego nikad, kako se kaže, jer moramo pokazati da su nam socijalna pitanja i zaposlenost važni. Hvala. Otvoren popis govornika, odnosno može... Sada ćemo najprije dati riječ izvjestiteljima o sjeni, ukoliko, žele, er, ukoliko se žele javiti za riječ. Dakle, Bastos, zatim Marija Harkin. Izvolite, gospođo Bastos. Hvala, gospođo predsjedateljice. Zahvalna sam Alejandru za ovaj uvod koji nam je upravo izložio jer ovo je vrlo važno izvješće o odnosu trojke i e, država koje su uključene u program. Govori se o sinergijama na dobro strukturiran način. Izvještaj govori o tome što se dogodilo u zemljama i glede se koje su posljedice s obzirom na glavne ciljeve strategije 2020. Ne čini se da postoji neko nesuglasje oko strukture ovog izvještaja na vlastitu inicijativu. Ne postoje niti nedoumice što se tiče rada odbora za gospodarsku i monetarnu politiku a to je napravljeno prema jednoj drugoj strukturi no mislim da će nam da ćemo morati uzeti u obzir činjenicu da je izveće na vlastitu inicijativu ograničeno na naše e, djelokrug e, aktivnosti. To su privatna i socijalna pitanja, to su teme poput e, siromaštva, ranog napuštanja škole i nezaposlenosti mladih. Morat će se uzeti u obzir kako se trojku percipira u zemljama u kojima je intervenirala. Treba sagledati ekonomske i financijske aspekte. I mislim da ćemo morati spomenuti sve te aspekte u ovom izvješću. Morate uzeti u obzir situaciju u tim zemljama dok su bile e, predmetom te intervencije. To je bila situacija situacija u kojoj su vlade pozvale trojku da intervenira. Financijska situacija koja je dovela do potrebe za zajmovima koje je trojka odobrila tim zemljama koje su pristupile sporazumu. Trebamo vidjeti koje je bilo polazište da uopće dođe do potrebe za reformama na tržištu rada da bi situacija ponovo postala održiva. Moramo vidjeti e, koje bi bile posljedice da trojka nije intervenirala i koje bi bile alternative e, umjesto trojke, dakle da vidimo koje su bile potencijalne mjere na raspolaganju je li postojala mogućnost da neko drugi djeluje umjesto njih. Lakše eh, je analizirati situaciju nakon što se sve zbilo. Jer ono što je Trojka primijenila, odnosno Europska središnja banka, komisija i MMF, ono što, oni su nametnuli mjere oko nekih su se, oko nekih od tih mjera su se države složile. Moramo vidjeti koje su, koje bi bile posljedice prilagodbi koje su e, bile predložene. Ne smijemo razmišljati u definitivnim konačnim e, razmjerima o konačnom stajalištu o tome da institucije neće više morati intervenirati Na kocki je sustav, ali pitanje je koje su alternative postojale i koje alternative postoje sad da bi se provela poruka koja proizlazi iz ovih memoranduma odbor Ekon ima strukturu koja predviđa da zemlje u kojima se intervenira da se kod njih provede posjet. Jedan takav posjet dogodit će, bit će u Portugalu. Imamo i raspravu sa stručnjacima naš odbor je to zakazao za početak sljedeće godine. Imenovani su stručnjaci i to e, od strane različitih klubova zastupnika. Pitam se, bismo li možda trebali razmisliti da dodamo e, svoje aktivnosti uz te aktivnosti koje je planirao odbor za gospodarsku i monetarnu politiku. Možda bi trebalo posjetiti države članice koje, u kojima će doći do intervencije. Možda bi e, ih trebali posjetiti članovi našeg vlastitog odbora. I na posljedku važno je ne samo gledati koje su posljedice, već trebamo sagledati i kontekst ako želimo shvatiti kolika je razina siromaštva i kolika je potreba za intervencijom, kakva je bila situacija koja je dovela do toga da se uopće pozove trojka? Hvala, Marijan Harkin ima reč. Hvala vam puno, zahvaljam i izvjestitelju. Dakle, imam još dosta posla na ovom izvješću, usprkos tome što dolazim zemlje u kojoj smo imali trojku. Prošlu nedjelju e, došli do nekakvih proslova, nazovimo to tako, zbog toga što su nas napuštali. Ali možemo reći, otići će li, neće biti zaboravljeni. Dakle, još uvijek je predavno mnogo posla na ovom dosjeu, tako da ću samo nekoliko jednostavnih komentara dati. Prije svega cijenim činjenicu, to je izvjestitelj E, za početak razmotrio same ugovore i pojedine članke u ugovorima, te kako bi oni zapravo trebali biti temelje, temelj na kojem se grade ostale europske politike. Osobito članak 9. Jer kao što sam već rekla, vjerojatno sam jedina zastupnica ovdje koja je imala priliku i sudjelovala je u tome da smo uvjerili irske građane da bi trebali glasati za Lizabonski ugovor. Jedan od glavnih razloga iz kojeg sam im to predložila je bilo upravo zbog članka 9. Dakle, meni je barem bilo zanimljivo da vidim hoće li, hoće li moći ispuniti obećanje koje sam im dala. U svakom slučaju zadovoljan sam što je kolega započeo raditi na temelju tog okvira. Također sam čula kolege koji govore da moramo ostati unutar svojih nadležnosti, to je jasno, ali unutar strategije Europska unija 2020. velik broj ciljeva ili su u potpunosti ili djelomično unutar naše nadležnosti. Ponovno, to nam daje neko mjerilo, dakle ne počinjemo od nule i možemo izmjeriti što se dogodilo te usporediti to s našim ciljevima. Također možemo vidjeti što se događalo u drugim državama članicama. ponovno kao što je izvjetitelj već rekao, e, jedna stvar gdje nije bio negativan utjecaj je na dobu napuštanja škole, to je zbog toga što ljudi duže ostaju u obrazovanju, jednostavno zbog toga što ne mogu pronaći posao i naravno u Irskoj mnogi napuštaju zemlju. E, Regina Bastos je također e, rekla neke komentare, rekla da moramo vidjeti otok smo zapravo počeli. Stvari različite u različitim državama članicama, ne želim ponovno naglašavati i irski primjer, jer tu se radi o većem broju zemalja, ali naš omjer e, duga i BDP-a 2007. bio 30%. Dakle, različite zemlje imaju različitu početnu poziciju. Naravno, trebamo vidjeti i kakvi su ishodi mogli biti da trojka nije intervenirala. Nisam zapravo sasvim siguran da to moramo razmatrati, ali to nije niti nešto što bi trebalo ignorirati. Dakle, prihvaćam i tu intervenciju. I moj konačni komentar, uzgled rečeno, slažem se sa većinom onog što je izvjestitelj rekao. Za kraj, e, povjerenik Andor je prilično u stranu nekim od svojih komentara. I kada govorimo o aktivnostima trojke, jedna od stvari na koje su se pokušali usredotočiti je reforma tržišta rada i sam povjerenik je rekao da se pokušavamo da zapravo više usredotočujemo na to nego na politike zapošljavanja. Ja se s njim uvelike slažem. Ukoliko iz svega ovoga možemo išta naučiti, E, moramo pogledati gdje se trenutno nalazimo i reći dobro, ovo su do sada bili rezultati, želimo li da se tako nastavi, želimo li još tog istog. Jedna stvar je dati mišljenje ili napraviti izvješće, no hoće li to učiniti kakvu razliku, utjecati na nešto ili je to samo pričanje vjetar. U svakom slučaju zahvaljujem izvjestitelju na odlično obavljenom poslu do sada. Hvala. Ines Uber, a zatim Edith Estrela. Zahvaljujem predsjednice. Prije svega čestitala bih izvjestitelju. E, I rekla da je ovo doista dobra osnova za daljni rad. Većinom se slažemo s njegovom dijagnozom stanja. Naravno, još moramo dati svoj doprinos kako bismo proširili, produbili ovu osnovu za rad. I osim toga što sam izvjestiteljica u Sijeni za GUE, također sam Portugalka, tako da svakako to će utjecati na moje doprinose. Dakle, imam i svoja vlastita iskustva i predstavljam i birače i radnike ovdje. Što se tiče politike, možemo reći da je danas Portugal u najvećoj recesiji u kojoj je ikada bio, nezaposlenost je oko milijon i pol stanovnika. E, kao što je ovdje objašnjeno, siromaštvo je također problem i razine ulaganja e, su nam slične onima u 1950-ima. Dakle, usprkos naporu kojim ćemo pokušati odvojiti pitanja zapošljavanja i gospodarstva, te dvije stvari će ostati povezane i nama će biti vrlo teško uvijek to jasno odvojiti. Ali, kada govorimo o socijalnim pitanjima, pitanjima zapošljavanja, vjerujem da je najznačajnije pitanje ono sve većem iskorištavanju radnika i uništavanju njihovih prava koja su polako stjecali do 2014. E, trebalo bi doći do reza od 4,4 milijarde eura, to je dogovoreno s trojkom, a za radnike to će značiti još više rezova plaća, barem u javnom sektoru, zatim odgađanje mirovina, još rezova u socijalnim uslugama, u zdravstvenom sektoru, obrazovanju, kulturi i lokalnim tijelima uprave. Istodobno, milijune ljudi šalje se u javno-privatna partnerstva i druge oblike e, ugovora u koje država stupa sa privatnim ulagačima. Još nešto smatram da je važno, što je također spomenuto u izvješću, a to je smanjenje prava na kolektivno pregovaranje i olakšavanje otpuštanja. Jer čak i ako ne režete plaće, jednostavno olakšavanjem otpuštanja plaće će automatski biti snižene jer zaposlenost kao što znamo uvijek predstavlja jedan pritisak e, silaznu putanju plaća. Sa statistikama se često manipulira danas, znamo da migracija utječe na statistike o nezaposlenosti. 2013. U Portugalu preko 130 tisuća osoba je napustilo zemlju i to je još jedna važna točka izravno vezana sa siromaštvom. A to je da Portugal ima treću najnižu razinu potrošačke kupovne moći u, Europsko, u eurozoni. A to ipak u vezi sa sve većim siromaštvom. Postoji još jedna gospodarska stvar koja utječe na radnike, a to je da mi u Portugalu vidimo da je došlo do privatizacije pošte i prema memorandumu s razumijevanjem privatizirat će se i nacionalno zrakoplovno poduzeće a to će očito utjecati dalje na gubitke radnih mjesta. Ne znam u koji od tri odbora e, koji tri odbora će se baviti političkim legitimitetom trojke e, koja nameće politike koje zapravo idu potpuno suprotnosti sa suverenitetom e, tijela i demokratski iskazane volje naroda. To je možda više posao za odbor AFKO, ako sam dobro shvatila stvari. Zaključno samo bih još rekla da se slažem sa zamisli da u ovakvoj situaciji logika trojke, koja je zapravo logika Međunarodnog monetarnog fonda, poput onoga što se primjenjuju u Ekvadoru ili Argentini bez ikakvih gospodarskih oporavaka nakon što je MMF otišao, mislim da bismo ovdje trebali reći da ta logika kao rezultat uvijek ima jednu tistu stvar. Drugim riječima, ne valja i Europska unija bi trebala pomagati zemljama u poteškoćama tako što bi e, pritisnula e, vjerovnike da razmotre i ponovo pregovaraju o dugovima. Dakle, danas je jasno da iznosi koji se otplaćuju bi trebali biti indeksirani na rast, inače se zemlja nikako neće moći oporaviti. I tonče sve dublje i dublje. Ja znam vrlo malo o ekonomiji, ali meni se čini da je ovo savršeno očito. Hvala. Euh, Sada dajem riječ Edith Estrella, a onda Karim Zahvaljujem predsjednice. Ja bih za početak čestitila izvjestitelju. Mislim da je doista dobar posao odradio i dijelim njegovu zabrinutost. Smatram da i socijalni aspekt u ovakvom izvješću nešto što treba biti temeljno. Dakle, ne možemo pretpostaviti kako je bila, eh, bile posljedice programa spašavanja koje provodi Trojka bez da se obrati osobito pažnja na socijalnu dimenziju stvari. I zapravo u svim socijalnim državama negativne posljedice su najjasnije. Izvjestitelji, drugi kolege su već rekli i spomenuli porast siromaštva, e, porast socijalne nejednakosti i isto tako porast nezaposlenosti, osobito kod mladih. Ali ja bih još spomenula i da je zapravo došlo i do napada na srednji srednju klasu. Ona je uvelike bila žrtvovana. E, žrtvovana na oltar politika koje su vlade usvojile sa ili bez sudjelovanjem trojke. Dakle, to jasnim jasno promatračima i ljudima koji trpe posljedice toga, e, koliko samo zapravo je nametnula trojka, a koliko ovisi o odličnosti vlada. Njihovi ciljevi e, se nameću, ali ne nameće se jedan jedinstveni način za ostvarenje tih ciljeva. Čini se da dolazi pretjeranih pretjerane štednje bez popretnog porasta gospodarstva i stvaranja novih radnih mjesta. Zapravo uopće mi nije jasno kako europski ili nacionalni lideri niti u jednom trenutku e, nisu saslušali e, preporuke e, prestižnih ekonomista, čak dobitnika Nobelovih nagrada, koji tvrde da je štednja bila pretjerana i da će imati posljedice u nadolazećim desetljećima. Trebamo dakle prekinuti s mjerama štednje jer nisu riješile nikakve probleme, baš naprotiv stvorili su dodatne probleme e, osim što su povećale jaz između siromašnih i bogatih, čak i u moje zemlji. I to do te mjere koja nas je mnoge iznenadila. Tijekom protekle godine bogati su postali još bogatiji, a siromašni još siromašniji. Stvoreno je 25 novih milionera, milijunaša, i Portugal smo, nam je svakako mnogo gore nego što je bilo 2011. kada je program prilagodbe započeo. Činjenica je, to valja i reći, da neki ljudi postavljaju pitanje da li postojanje i funkcioniranje trojke na neki način ne potkopava ili se sukobljava e, sustavnim načelima. Jer njihovo funkcioniranje, funkcioniranje trojke ovisi o svanju nekih politika i e, nametanju određenog socijalnog modela. A na taj način država, socijalna država, se zamjenjuje e, svojevrsnim sustavom pomoći. A to je zapravo potpuno preoblikovanje socijalne države i napad na javno obrazovanje, na nacionalne zdravstvene sustave. E, to su primjerice dobri primjeri onoga o čemu govorim. Dakle, očito je da trojka i tijela koje sačinjavaju i financijeri zapravo mnogo dobivaju, mnogo zarađuju. A, na primjer, Portugal plaćuje naknade za dug koje su jednake rashodima za nacionalni zdravstveni sustav. Dakle, moramo istovremeno brinuti zbog mladih. E, prema Žorža e, Taliju, e, ovdje ne govorimo o Portugalu, gdje se stvari još gore, već u cijeloj Europi, možemo reći da mladi danas imaju tri mogućnosti. Napustiti Europu, ostati u Europi bez ikakvih nada ili okrenuti se politici i započeti revoluciju. Neke od njih će se vjerojatno i natjerati u aktivnost koju sam zadnju spomenula, dakle na revoluciju. I nadam se da se uzima u obzir kakva je budućnost mladih, zbog toga što mladi bez budućnosti, bez nade u Europi, mladi koji vide da se njihovi snovi pretvaraju u noćne more, mogli bi dovesti do ekstremnih situacija kako bismo željeli izbjeći. Um, Karima Deli. Hvala. Karima Deli, zatim Ilin Regner. Hvala predsjednice. Najprije vam želim zahvaliti jer je ovo izvješće više no potrebno u vrijeme kada je E, žrtveno janje koje je Europa i više lako za odrediti kao žrtveno janje. Danas u Europi nam čini da su dobre vijesti, europske dobre vijesti sve rijeđe i rijeđe. I samo čini što imamo ovaj nacrt mišljenja, to je već dobra, dobra stvar. Dakle, zahvaljujem gospodinu Serkasu i mislim da ovo izvješće uopće ne treba ukazivati na obeshrabrenje tih zemalja, već ponovno pokrenuti jednu po, jedan pozitivni elan. Da, točno je da je došlo do grešaka, tako što je nametnut što su nametnute mjere štednje. Mislim da imamo još dugačak put pred sobom, ali najprije treba izaći iz te logike, jer kada se govori o trojci, uvijek si velimo da će uvijek spomišljam na to da će naši sugrađani morati dalje zatezati pojas i da će proračuni biti sve manji i manji, odnosno da će se štedjeti na socijalnom aspektu. Dakle, tu je veliki raskorak, prava jama između onih koji koriste ponovno pokretanje gospodarstva i onih drugih koji nisu uopće ni ušli u taj uzlazni nagon. Ja bih ukazala na više stvari u ovom izvješću. Najprije mislim da se ne govori o jednom socijalnom pitanju, a to su e, mjehuri e, u sektoru nekretnina i stambeno pitanje isto tako ne spominje. No, e, trojka traži da se ulažu novci, ali vidimo da su ti stambeni krediti E, konkretno u Grčkoj učinili e, da imamo tisuće obitelji koje su se našli na ulici kako bi platili e, kamate bankama i mislim da je to nešto na što treba ukazati. Zatim, pitanje radnih mjesta u našem odboru smo napravili sjajna izvješća, osobito kada je riječ o poslu za budućnost kada se radi o e, energetskoj i ekološkoj tranziciji. Ja bih voljela da ti prijedlozi u ovom izvješću budu jako jasno, snažno izneseni. A onda ima jedan sektor gdje ima veliki otpor, a to je socijalna i solidarna ekonomija i tu postoji želja dakle, da se ponovno na pametan način industrializira Europa. Dakle, sve su to stvari koje bi trebalo spomenuti. Zatim poslija se pravo pitanje, a to je sljedeće, odnosi se na socijalna ulaganja. Ja postavljam samo jedno pitanje. Da li će u ovom mišljenju, ako se bude tražilo od komisije da napravi jednu analizu, ako bismo sve izvukli iz ovih socijalnih zaduženosti, da li ne bi li Europa bila puno bolje. Evelyn Regner ima riječ zadnja je. Hvala. Od mene ćete čuti samo jednu rečenicu. Gospodin Karas je danas rekao da je trojka rješenja u nuždi, ali i e, takvo e, rješenje nikada ne može opravdati neuvažavanje temeljnih prava, odnosno socijalnih temeljnih prava. Alejandro je to e, jasno istaknuo i zbog toga mu zahvaljujem. Hvala. Želi li se komisija očitovati? Ne. Dobro. Onda izvjestitelju dajem riječ i molim ga da zaključi ovu raspravu. Da, možda komisija nema ništa za reći, ali ona već tri godine nema Bog na što za reći. Komisija je potpisala sporazume sa zemljama o kojima je riječ ovdje, a da o tome nije bilo uopće riječi na kolegiju. Eurogrupa je postala upravni odbor kojemu se polažu računi. No to je jasno rečeno u svim mojim dokumentima i vi to priznajte. Dovoljno je otići na e, internet stranicu komisije i tu se vidi da se nije baš jako humano postupilo sa svim ovim stvarima. Kako god bilo, zahvaljujem svim kolegama na njihovom doprinosu. Hvala vam na vašim toplim riječima i znajte da e, ću u okviru ovog posla imati na umu svačije mišljenje jer mislim da je puno dobrih pametnih stvari izrečeno. Želio bih samo ukazati nekoliko stvari, odnosno odgovoriti na neka pitanja i mislim da tu treba biti od početka savršeno jasan. E, kao prvo, nekoliko kolega je o tome govorilo, ovo cijepkanje dosija trojke na tri odbora, to može biti dosta problematična stvar. Naime, Hoćemo li moći imati globalnu percepciju stvari? Jer ovdje se izgleda pokuša, ovdje se pokuša spasiti jedan dosije, kao što je sama Edite Strela rekla prije koji čas. Naravno, treba se usredotočiti na ključne stvari, ali tu su tri odbora i pitanje krize, podrijetlo krize i problemi, javni decitit, zaduženje, javno, javni dug i upravljanje svim tim gospodarskim pitanjima. Dakle, to stvari koje otpadaju na odbor za e, gospodarska pitanja. Zatim odbor za ustavna pitanja je tu također. Mi nećemo ostati njemi, ali nećemo imati veći dio posla, to je sigurno, a mimo toga, ukoliko želimo razgovarati i govoriti o socijalnim posljedicama, a počnemo se baviti nekim drugim, to neće biti produktivno i e, izlažemo se opasnosti da se jednostavno izgubimo ovome svemu. Može doći do konsenzusa u ovom odboru, e, što će vjerojatno biti razlika e, spram drugih odbora, dakle socijalni konsenzus. Dakle, molim vas da ne budete isuviše više E, optimistični, entuzijasmični, e, budimo usredotočeni na zapošljavanje, na posljedice na zapošljavanje i e, socijalne programe za prilagodbu, socijalna pitanja, usredotočimo se na ta pitanja. Možemo i razgovarati o drugim programima, ali mi nismo tu da, kako bismo analizirali politiku vlada tih država, tim prije što vlada nije ta koja vodi tu politiku, već joj drugi diktiraju politiku. Institucije Europske središnje banke imaju svoj mandat i te institucije nam govore trebate raditi to i to kada je riječ o mirovinama. Središnja banka s pravom e, štiti svoje, e, svoju neovisnost, ne ovisi o nacionalnim e, institucijama, no evo tu se uvode neke politike kao što je slučaj s Portugalom, koje su osuđene od strane Ustavnog suda. Dakle, ta trojka, takva kakva je, ona je čak ugrozila ustavni, ustavotvorni sustav jedne države kao što je Portugal. Eto, to je Ustavni sud zaključio u Portugalu. No, režim, ne mislim da se trebamo posljeti pitanje da li je bilo potrebno da se radi ovo ili ono kad je došlo do krize. Ne, problem je uvjetovanje koje postavljeno. Naravno, trebalo je pomoći tim državama, ali način je bio problematičan i naravno i, došlo je do tog uvjetovanja koje je ugrozilo e, socijalnu državu, javno, javno zdravstvo i u okviru tih mjera donesene su odluke koje su ugrozile neke temeljne stvari i to i samo Vijeće kaže, dakle, radili smo protiv e, povelje o temeljnim pravima. Zašto? Zato što je došlo do prekida povijesnih obveza o kojima se uopće nije smjelo pregovarati. Traženo je da dođe do financijske ravnoteže, ali jasno je rečeno da to ne ovlašuje nikoga da zanemari neke druge stvari. Treba raditi na konvergentnosti. Postoji više uloga i ciljeva i ne možemo zbog jednog cilja zanemariti sve druge. I to je jasno, to je bilo jasno ilustrirano. Ne postoji jedna jedina riječ o posljedicama tih programa na najsiromašnije i najranjivije gospodin Ren je potpisao e, te sporazume i on će za mene ostati za uvijek lice koje predstavlja te grozne programe. E sad, razlike između država članica imaju, proizvode čitav niz posljedica države članice se ne mogu porediti, a opet e, radili smo pravi pretaporte. Veliki, mali, debeli, mršavi, svi nose isti odljevni predmet. A to je nešto što ne stoji nikome. Nismo uopće tražili zajedničko rješenje, odgovarajuće rješenje, već se iskoristila ta kriza kako bi se promijenili paradigmi, paradigma o mirovini, o zdravstvenom osiguranju. To nije tema mog izvješća, ali u Španjolskoj je e, bio e, suficit od milijardu eura e, u mirovinskom sustavu, ali na isti način je postupano s tim sa Španjolskom kao i s drugim zemljama koje su bile u deficitu. Zašto? Pa zato što postoji to ideološki, taj ideološki pristup tom problemu i u potpuno se zanemaruje sam ništo. No evo, završit ću predsjednice. Gospođa Regina Baston je to jasno rekla, sada treba vidjeti da li ćemo u budućnosti moći popraviti dio izazvane štete, štete koju je izazvala ova trojka i ako bi ponovno došlo do krize, pokušajmo izvući neke zaključke iz ovoga svega. Da li se moglo drugačije raditi? Da, ja vam to jasno kažem, moglo se drugačije raditi potreban, potreban nam je europski program, ovdje to nije bio program, europski program, to je bio izvan za nadzajednički ili program koji nije uzimao u obzir sve nas zajedno, došlo je do prebacivanja privatnog duga na javni sektor, a u ovom programu bismo trebali imati na umu vrijednosti Europske unije koje su poznate. Mi nismo tu samo kako bismo si međusobno posuđivali, mi smo u jednoj zajednici, ne možemo poslati ljude u crnom da zatvaraju bolnice, moramo e, razmišljati o tome što ćemo s ljudima koji više nemaju pristup e, liječenju, lijekovima i tako dalje. Postoji brojni niz mjera koje su dale, koje su urodile izuzetno sićušnim rezultatima, e, o makrogospodarskom deficitu, ali iskorištena je situacija jačeg, jačeg onog koji posuđuje i slabijeg onog koji ima potrebu za tim sredstvima i hipoteka je stavljena nad glave novih generacija. Dakle, evo, e, ja e, očekujem vaše prijedloge, ali molim vas usredotočimo se na ključno, nećemo moći riješiti sve probleme svijeta, napravimo pravu diagnostiku i napravimo nešto što će imati smisla, iznesimo određene preporuke za budućnost, kako u budućnosti ne bimo činili tolike greške i toliko zlo. Hvala vam izvjestitelju. Razumijem to što kažete, da svi trebaju poštovati dakle, nadležnosti našeg odbora, no kako god bilo, čini mi se da postoje neki aspekti koji čak i ako ovise o metodologiji, ovise, odnosno upadaju u nadležnost drugih, od, u nadležnost našeg odbora. Sama činjenica što smo u nekoliko navrata osudili način rada trojke ili izrazili svoje žaljenje što e, Međunarodna organizacija rada nije bila asocirana kada je i zašto nije došlo do kvarteta, a ne trojke. Ja mislim da su i to teme o kojima, koje bismo mogli obraditi posredstvom amandmana. Između ostaloga obraću se izvjestelju za eh, odbor Ekon. Čini mi se da bismo mogli u Europskom parlamentu podsjetiti da je Europski parlament na početku ovog saziva eh, u jednom izvješću za koji sam bila nadležna, dakle izvješće o specijalnim uvjetima krize, definirao jedan drugi scenario koji je mogao omogućiti Europskoj uniji da se izvuče uspravne glave iz te situacije različitosti naših gospodarstava, a ne da se zaglibi u krizu, recesiju i tu, je, tu se moglo pomoći onim najugroženijima u Europskoj uniji. Mislim da je to nešto e, što spada pod nadležnosti koje i pod stvari koje možemo pokriti posredstvom amandmana. Nije bilo riječ o jednom tehničkom nekom aspektu, a to je sljedeće. Vi ste svoj, e, svoje mišljenje izradili kao e, mišljenje za odbor Ekon i s pravom ste, s obzirom na rokove, odlučili da ne ulažete novo mišljenje, već da se radi na temelju tog mišljenja koje će biti pretvoreno u izvješću na vlastnu inicijativu. No, postavlja se pitanje, to je pitanje e, uvodnih napomena Znam da imate jedan prijedlog već e, koji je tu spreman, ali to se odnosi dakle na zajednički, na susret koji smo imali s odborom Ekon i to bi trebao podsjetiti, e, na to treba podsjetiti. Ja predlažem sljedeće. Razumijem da ćete uložiti te dokumente kao amandmane na vlastito izvješće. Ja predlažem da to dostavite kolegama već sad, iako je to dostupno samo na engleskom jeziku, ali u to vrijedi i za ostatak vašeg mišljenja. Dakle, dostavite to, proslijedite to i kolegama kako bi imali na, to na umu e, kada budu ulagali izvješće, amandmane na vaš nacrt mišljenja e, kada se radi o vizama. Da li ima i koji šta protiv ove ideje? Ne. Dobro, onda smo tako odlučili i podsjetit ćemo kolege e, na to kako bi posredstvom elektronske pošte kako bi svima sve bilo jasno. A kada je o daljnjoj proceduri riječ, imamo rok za ulaganje općih amandmana jer će svatko moći na tome raditi tijekom blagdana. Dakle, rok je 15. siječnja u 12 sati i razmotrit ćemo amandmane 3. veljače, razmotrit ćemo kompromise 12. veljače i glasovati sljedećeg dana na odboru EMPL 13. veljače, dakle, a na plenarnu ćemo doći u ožujku i paralelno to će biti istovremeno kad i radovi odbora e, za gospodarske pitanja e, na kojem radi Otman Kras i Lin Wan Nok. Osim toga svega moram vas podsjetiti da 9. E, siječnja imamo saslušanje u okviru rada našeg odbora koje će nam omogućiti da saslušamo određeni stručnjaka stručnjaka za teme povezane sa ovim mišljenjem. A ako se ne varam u odboru Ekon postoji inicijativa za e, saslušanje koje će omogućiti da se e, stupi u kontakt, odnosno sasluša socijalne partnere. Ukoliko tome bude tako, mi ćemo tražiti da e, to saslušanje bude organizirano zajednički. Eto, ukoliko nemate drugih e, observacija... izvolite, gospodine izvjestitelju. Gospođo predsjednice, ja bih samo želio obavijestiti članove odbora i one koji nas prate putem web streaminga da parlament da je otvorio jednu e, grupu za raspravu i da smo otvoreni za bilo čije mišljenje. comme S obzirom da je ovaj naš odbor na vrhu socijalnih inovacija, bit će tako i na vrhu demokratskih inovacija i e, mi smo pokrenuli jedan pilot projekt, a njegova primjerna će se učitati na vašem izvješću, a s obzirom da ste bili prvi izvjestitelj koji je upotrijebio tu jedinicu za dodanu vrijednost, mislim da ste e, vi nositelj inovativnosti u ovom domu. I evo, ovo što ste rekli jeste da bi, dakle, da se u ovom izvješću može naći e, internet poveznica koja omogućuje da se preko web streaminga e, prati i komentira vaše izvješće dobro, završili smo s ovom točkom dnevnog reda, a sada prelazimo na proračunski paket i došli smo dakle do razrišnica za 2012. godinu u vezi s pet izvješća. Predlažem da o tome zajednički raspravimo. Prvenstveno se radi, e, kao prvo radi se o općem proračunu Europske komisije odnosno Europska komisija, zatim e, Europska zaklada za stručnu izobrazbu, agencija, Europska agencija za sigurnost zdravlja na radu, e, opći okvir u kojem raspravljamo o ovim razrišnicama, potkrepljen je naravno zaključcima rada revizorskog suda kada je riječ o e, uvjetima uporabe proračuna za 2012. godinu. Ono što je jasno je da je ove godine revizorski sud ocijenio da je proračun e, da je u proračunu došlo do određenog broja materijalnih pogrešaka te da će e, nadzor i kontrola sustava da su bili samo djelomično učinkoviti. Naime, 2012. godine došlo je do globalnog općeg povećanja ustanovljenih grešaka kada se radi o izdacima s 3,9 prešli smo na 4,8%, a što se tiče zapošljavanja i socijalnih pitanja situacija je bolja, ali je ipak povećano jer smo prešli sa 2,2% na 3,2%, odnosno tu je došlo do povećanja od 1%. Zatim u poljonadležnosti odbora za socijalna pitanja glavnina proračuna odnosi se na Europski socijalni fond jer posredstvom tog fonda 97% rashoda u E, odnosno sredstava potrošenih za socijalna pitanja potrošeni su 2012. godine, ostala, ostali rashodi bili su financirani posredstvom subvencija i pomoći od organizacija. Osnovno opasnost koju, na koju je ukazao e, revizorski sud kada je riječ o Europskom socijalnom fondu odnose se na trošak e, na investicije u ljudske resurse e, kao što je dakle kao što su obuke i sufinanciranje aktivnosti i aktivnosti dionika, no to se objašnjava samom politikom takvom kakva je. I taj e, revizorski sud je došao do zaključka da općenito govoreći politika je dakle e, kontrolirana na djelomično učinkovit način i smatra, revizorski sud smatra da u razdoblju od 2007. do 2013. godine da je stopa greške oko 3,2%. Podsjećam ove završene elemente revizorskog suda kako bi bilo potpunosti transparentna u vezi s kontekstom u kojem analiziramo ova izvješća. Što se tiče političkog polja opsega koji nas zanima, revizorski sud preporučuje komisiji da ima na umu određeni broj slabosti kada je riječ o prvoj razini ispitivanja zahtjeva. Nisam sigurna da e, sudionici koji e, rade na Europskom socijalnom fondu da misle tako, ali eto, to je ono što misli revizorski sud. Sud također ukazuje na mogućnost da se ima na umu e, pravila prihvatljivosti, nacionalne prihvatljivosti kako bi se stvorila e, polja pojednostavljivanja jer smatraju da isuviše pojednostavljenja e, izaziva veće greške i tu se zalažu za izmjenu, djelomično izmjenu pravila i tu se nadaju da će se moći povećati i proširiti polje primjene pojednostavljenih pravila. Kada je riječ o nacrtu mišljenja koje vam predlažem, ono preuzima određeni broj naših zabrinutosti, osobito kada je riječ o nadzoru i provedbe Europskog socijalnog e, fonda, dakle glavnog instrumenta i nadamo se da će to biti sve rađeno u harmoniji u skladu sa strategijom za 2020. godinu i sem, europski semestar nasmišljenja koji imate pred sobom prenosi određen broj prijedloga s ciljem da se smanji dodatno e, stopa pogreške i pozdravlja se pokretanje programa Your First Rest Job i to je aha, prvi, to je prvi posao EURES i predlaže se da se prilagodi fond e, prilagodbe sudionicima programa koji ne bi trebao biti usporediv odnosno ne može kojeg se ne može porediti drugim programima, dakle osobito Europskom socijalnom fondu i potrebno nam je prilagoditi načine kontrole. A kada je riječ o agencijama, znate da ih je četiri, globalno govoreći o 2012. godini te e, agencije su zadovoljile pitanje jednakosti tih operacija kada je riječ o agenciji Selefop koja ima sjedište u Solunu. Pozdravljamo konačno, konačni odabir E, ravnatelja. Kada je riječ o agenciji Istorina ITF, primamo na znanje odluke kojima je cilj da se poboljša stanje računa te agencije i pozdravljamo mjere transparentne mjere primijenjene u postupku e, zapošljavanja. No, želim naznačiti još jednu stvar. Od 2013. godine primijetili smo da je došlo do još jedne dodatne poteškoće, iako e, se veselimo obnavljanju mandata gospođe Madeleine Srbat, koja je ravnateljica ove agencije. Očito je da je postupak, e, odnosno pravilnik te agencije i način odabira e, ravnatelja da nisu ispoštovani jer mi očigledno nismo e, imali svoje riječi, nismo imali što za reći glede obnavljanja njenog mandata. No, evo ga, to je već svršen čin, ali ćemo to ipak spomenuti u toj razriješnici. Kad je riječ o trećoj agenciji, a da, još jedna zadnja stvar za ETF, iako je do toga došlo od 2013. godine, predlažemo da se pozdravi nedavno postignuti sporazum u vezi sa sjedištem do kojeg je došlo e, između agencije italijanskih vlasti. Kada je riječ o trećoj agenciji, o Eurofoundu, čije je sjedište u Dublinu, uviđamo da je došlo do velike stope odgode kada se radi o planiranim ili neplaniranim radovima, a to je naravno prepreka dobroj primjeni određenog broja programa. Sada četvrta agencija, agencija u Bilbao, tu je došlo do sporazuma o sjedištu i tu je očito da treba iznijeti jednu primjedbu e, o mogućnosti napredovanja i to treba reći dakle u postupku za raspisivanje javnih natječaja. Općenito govoreći kad je reč o radu i upravljanju tim, tih agencija, predlažem da vam kažem koliko je za, da je za nas jako važno da kao nadležni odbor e, možemo održati raspravu o njihovom godišnjem radu. Evo, nadam se da sam, vjerujem da sam vam na doslovno istrpan način e, predstavila ovih pet e, prijedloga različnice, no otvaram javljanje za riječ. Tko želi sudjelovati u raspravi? Nitko. Da li odbor želi nešto reći? A, Marijan Arkin, izvolite. Gospođo predsjednice, ostavili ste malo toga da bilo tko od nas još nešto doda. To je bilo vrlo sveobuhvatno od vas. Jedni komentar koji bih ja dodala je što se tiče razrješnica smatram da vaš prijedlog u stavku trećem gdje bismo razmatrali dakle razrešnica za 2012. govorili ste o različitim instrumentima, mikrofinanciranju i mjerenju rezultata na temelju naših ciljeva zadnjih za 2020. godinu. To smatram da je korisno, jer malo čas smo raspravljali o tim ciljevima, tako da vjerujem da bismo trebali pogledati kako mi tome doprinosimo. Također, e, jasno mi što govorite o glavnim opasnostima, prema onome što su rekli u revizorskom sudu, a to je nematerijalna narav nekih od ovih rashoda. Dakle, potreba za pojednostavljenjem nacionalnih pravila. I to je uvijek pitanje koliko se može pojednostaviti, a istodobno pobrinuti da se pravila u potpunosti poštuju. No, pretpostavljam da kao zastupnici mi najčešće čujemo obje strane. I mi smo oni koji moramo pritisnuti zeleni, crveni ili bijeli gumb kada razmatramo razrisnice. Ali s druge strane slušamo od naših građana o birokraciji i svemu tome sličnom, tako da smo zapravo mi idealni ljudi koji bi trebali potražiti neki, pronaći neki balans. Kada gledamo druge agencije, postoje neke manje točke, jedan ili dva amandmana koji bih podnijela, ali načelno mislim da ste vi rekli sve što je bilo potrebno. Lijepa hvala. Komisija se najavlja za riječ. Odjavlja. Izvolite. Hvala vam. Da, par komentara s moje strane o nacrtu rezolucije. Prije svega, što se tiče provedbe, Usprkos trenutnim proračunskim ograničenjima, cjelokupna razina isplata 2012. je porasla usporedbi s prethodnim godinom i dosegla 11,6 e, milijardi, što smatram da je pozitivan razvoj, a to pak znači da smo e, pretjerali u dodjeli e, iznosa iz početnog proračuna, dakle preko 130% predviđenog proračuna. No, dakle, to ima veze sa nekim konkretnim instrumentima, primjerice mikrofinanciranje ili tome slično, ali došli do nekih nedostataka koje je također moguće objasniti. Na sve o svemu razine implementacije i povećanje isplata uspred prethodnim godinama bila je vrlo pozitivna. Što se tiče eh, rada opće uprave za zapošljavanje, stup stopa koje su revizorskog sud rekli je 3,2%, to je najniža stopa u svim politikama djelovanja komisije i kao što ste rekli došlo je do porasta usporedbi s prethodnim godinama, 2011. to je bilo 2,1%, dakle gotovo smo došli do e, te idealne točke. Kako bismo bolje razumjeli to povećanje, važno je reći da je 40% ukupne stope pogreške u općoj upravi za zapošljavanje samo zbog jedne jedine države članice. A komisija je tu unutar iste financijske godine 2012 e, primijenila 20% financijskih ispravaka. Dakle, te pogreške koje sud identificirao su komisiji bilo u potpunosti poznate i ispravljene tijekom iste financijske godine. Iz metodoloških razloga e, ta ispravak koji je vrlo važan nije uzet u obzir u izračunu stope pogreške. No čak i da je to bio slučaj, zapravo e, bismo bili u prilično stabilnoj situaciji u usporedbi sa proteklom, sa 2011. godinom. Koje su mjere poduzete 2012. i 2013. i koje su financije predviđene za nadolazeće razdoblje prije svega nastavili smo sa primjenom e, striktne politike koju provodimo već nekoliko godina što se tiče e, obustave i prekida plaćanja. Usprkos e, takvoj krute politici, svejedno smo uspjeli znatno povećati obim isplata 2011. i 2012. Primijenili smo također značajne financijske ispravke, oko 430 milijuna eura 2012. i uvelike ulagali u nešto što ste i vi na vašem odboru rekli, dakle pojednostavljivanje. Vjerujemo da je pojednostavljivanje jedna velika prilika da se poboljša provedba e, funkcioniranja socijalnog fonda i u trenutnom i u sljedećem programskom razdoblju. Iz tog razloga proveli smo pojednostavljivanje, seminare o pojednostavljivanju gotovo svim, 24-28 država članica do danas i snažno smo pokušavali promicati to pojednostavljivanje, osobito pripremi za sljedeće programsko razdoblje. Prema povratnim informacijama vjerujemo da u tom smislu, e, što se tiče bolje provođenja, bolje implementacije, da i zapravo rezultat bio prilično pozitivan i da je to pozitivan razvoj za daljnju provedbu ovog fonda. Nadalje, namjeravamo upotrebiti jedan od novih instrumenata, primjerice neto financijski ispravak, koji bi zapravo imao značajan učinak odvraćanja e, što se tiče država članica kod kojih dolazi do opetovano dolazi do poteškoća u upravljanju ovim sustavima. Što se tiče usklađivanja sa Europa 2020 ciljevima, aktivnostima i dodatnom vrijednosti socijalnog fonda i drugih fondova, to se u potpunosti odražava u našem godišnjem izvješću. Samo bismo spomenuli da preko 50 milijuna osoba sudjelovalo u našim programima od 2007. do 2011. i prema posljednjem provedbenom izvješću preko 15 milijuna ljudi je prošlo osposobljavanje 2011. uključujući 5 milijuna mladih. Što se tiče Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, 2012. smo dobili 11 prijava država članica, ukupno 59 milijuna i to je zapravo e, pružilo podršku oko 400, 10.400 radnika. I sve u svemu, općenito govoreći, iako postoji svakako prostora za poboljšanje, rezultati povećena plaćanja i činjenica da smo došli do najniže e, stope pogrešaka u svim politikama komisije svakako je pozitivna i dobra za našu opću upravu za zapošljavanje. Što se tiče agencija, e, četiri izvješća su prilično jasna, nema nikakvih pitanja što se tiče pravne valjenosti od strane revizorskog suda. Neke stvari se mogu poboljšati, upravljanje kako bi se prebacivanja troškova smanjila. treba uzeti obzir ovdje višegodišnju narav projekata i neka kašnjenja u provedbi. I konačno mislim da komentari agencija u godišnjim izvješćima također se bave pitanjima koje je revizorski sud spomenuo što se tiče transparentnosti. Hvala. Hvala. Imaćemo na umu sve ove pojedinosti u završnom dijelu e, razmatranih šest različnica. Hvala Marijani Harkin na vašim prijedlozima. Predlažem da ih eh, pretučimo u amandmane, što bi omogućilo dakle, da dodatno eh, rasvjetlimo ove elemente koje ste predložili i na temelju toga možemo do 7. siječnja u 12 sati dati rok za ulaganje amandmana. O tome bismo raspravili 22. ili 23. siječnja, zatim analizirali kompromise 12. veljače i glasali 13 a odbor za proračunska pitanja će se o tome očitovati 17.3. Završili smo dakle s ovim točkama dnevnog reda i prelazimo na točku 6. Pardon, 26. i dajem riječ našoj izvjestiteljici Edith Bauer tu se radi o pregovorima s vijećem o mjerama za lakše ostvarivanje prava koja su dodijeljena radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika. Tu se radi o tekstu za koji smo mislili da ćemo u pregovorima da ćemo moći bez većih problema e, usvojiti, ali izgleda da to nije uopće tako lako za pregovarati. Izvolite, draga izvjestiteljice, dajem vam riječ. Zahvaljujem predsjednici. E, imam neke dobre vijesti. We finished uh, the negotiation this morning. Jutros nakon šest sati pregovora između komisije i vijeća, no uvjetno rečeno mi smo to uspjeli završiti. Uvjetnost u ovom slučaju znači da smo završili pregovore s uvjetom da paket oko kojeg smo se složili uključuje viktimizaciju i to u pravnome tekstu. Imamo kontaktnu točku i mrežu kontaktnih točaka koja uključuje njihovu koordinaciju. I to smo uključili u tekst kao i kolektivno obraćanje, borbu protiv diskriminacije na temelju mjesta prebivališta u uvodnim izjavama. Bilo je pravo, to, to je bilo pravo iznenađenje jer uredba na nekim mjestima ne samo u jednoj odredbi, već na više mjesta spominje se taj problem. Neke zemlje izbjegavaju diskriminaciju na temelju nacionalnosti, korist, zapravo primjenjuju diskriminaciju na temelju prebivališta. Unatoč toj činjenici vijeće je izričito odbilo da se to uključi u pravni tekst na kraju smo postigli određene kompromise. Kompromisi nisu najbolje rješenje, ali su prihvatljivo rješenje. Trebali bismo pričekati povratne informacije u petak. Ako se to odobri u vijeću, onda bismo mogli reći da imamo prijedlog e, do kojeg nismo stigli lako, to su bili teški pregovori, no ishod je zadovoljavajući. Zahvaljujem lijepo izvjestiteljici. Imali još kakvih javljenja za riječ? Ja bih rekla da je izvjestiteljica bila vrlo učinkovita, učinkovito vodila cijeli tim, vijeće je imalo jedan snažan pristup, stav za ovaj tekst, tako da smo im izašli u susret što se tiče slobodnog kretanja i radnika i prava radnika, a sada ćemo čekati, pričekati reakciju vijeća da vidimo da li će kompromis do kojeg ste uspjeli doći biti konačna točka pregovora o ovom tekstu. Dakle, vratit ćemo se na ovo kada sa time završi Koreper na našem sljedećem zasjedanju, Čim završavamo s ovom točkom dnevnog reda dolazimo do 27. moram vam reći što se tiče ove delegacije. Naš odbor posjetio Grčku od 29. do 31. listopada kako bi se sastala sastali s grčkim predsjedništvom koje će preuzeti predsjedanje Europskom unijom 1. siječnja sljedeće godine. I imamo pismenu izjavu o toj posjevi, posjeti koja vam je poslana. Dakle, delegaciju su sačinjavali zastupnici Devetska, Šterka, Steinruck, Zuber i kao lokalni zastupnici gospodin Pupakis i gospođa Rapti. Tijekom posjete ove delegacije sastali smo se s našim pandanima u Grčkom parlamentu, e, ministrima zaduženim za rad, financije i zamjenikom ministra za europske poslove. Sastali smo se sa ravnateljem Nacionalnog ureda za zapošljavanje i to je bio vrlo koristan sastanak e, u kojem smo čak i raspravljali o uvjetima za provedbu jamstva za mlade. Sastali smo se sa socijalnim partnerima, sa grupama mladih i na kratko smo posjetili jedan projekt koji financira Europski socijalni fond. A on se bavi time da mladim ljudima omogućava rad sa novim tehnologijama i mislim da se radilo o Nokiji. Dakle, malo je teško da negdje ne bude Nokia prisutna, ali u ovom slučaju aktivnost je bila zanimljiva i mladima koji su u nezgodnim položajima projekt zapravo omogućava da iskoristi pomoć poduzeća u pronalaženju radnog mjesta. Želi članovi delegacije nešto reći da neki drugi zastupnici potražiti pojašnjenje možda. Svako vas pozivam da pročitate pismeno izvješće, a ovime dolazimo do točke 27a. Tu se radi o pregovorima s vijećem, o uredbi koja se odnosi na uređenje odnosno organiziranje istrage ispitivanjima o stanju rada u zajednici. Dajem riječ izvjestiteljici Tatjani Ždanoki kako bi nas izvijestila o sastanku trijaloga, jutrošnjem sastanku trijaloga, to je bio drugi sastanak trijaloga. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem predsjednici. Vjerujem da je ovo bilo jutros uspješno odrađeno pod vašim predsjedanjem i inzistirali smo na stajalištu parlamenta e, koji je inicijalno predložila komisija da drugi dio, takozvani drugi dio naše ankete koje zapravo sačinjava jedan ad hoc model da je potrebno ostvariti kroz delegirajuće akte. Vijeće nije izašlo susret sa kompromisima nakon prvog trijaloga, jednostavno je inzistiralo da komisija i odbor moraju vijeće i odbor mora imati e, veći utjecaj ovdje. Mi smo inzistirali na tome da je ovaj popis koji je njima bio od važnosti također političko pitanje da ga moramo razmotriti i da stvar mora funkcionirati kao i prije kroz delegirajuće akte. Dakle, nismo tijekom sastanka došli do sporazuma, no nakon trijeloga vijeće je objavilo da su spremni predložiti sastanku korepera koji će se ovaj petak podržati. Predložiti tekst. koji bi sadržavao neke izmjene. Dakle, Nadamo se doista da će u petak vijeće dati svoj pristanak, inače nećemo doći do sporazuma u prvom čitanju. Još bih jednu točku istaknula gdje se nismo složili, e, radilo se o takozvanoj klauzuli e, no opinion, dakle nekoj statistici i ukoliko ne dođe do mišljenja neće biti usvojen nacrt implementirajućeg akta. Oni su sada spremni povući taj predlog tako da se nadamo da će u petak e, vijeće dati svoj pristanak, a onda ćemo vidjeti kako dalje. Sorry, <laughs> Merci beaucoup. Ispričavamo se. Hvala, dakle, kao što ste mogli razumjeti, Ovdje se ponovno radi o situaciji koja se odnosi na komitologiju u kojoj je Europski parlament opet morao inzistirati i pokazati da nema nikakva razluka da zbog toga što se mijenja pravni osnov dakle da se ponovno dovodi u pitanje ono što je pravo Europskog parlamenta no, na kraju je razum pobjedio nakon donekle napetih razgovora, dakle razum je prevladao i nadamo se da će Litavsko predsjedništvo moći privesti kraju ovu, ovaj postupak do petka, te da ćemo imati mogućnost o tome se očitovati na nekom od sljedećih sastanaka početkom siječnja. Najviša hvala izvjestiteljici na radu. I dolazimo do zadnje točke dnevnog reda. I tu ćemo po prvi put moći se očitovati o početku ili o pripremi za otvaranje pregovora s vijećem o uredbi 9671 o detaširanim radnicima u sklopu pružanja usluga. Dajem izvješće tenuti Jeznovjetskoj kako bi nas izvijestila o pripremi pregovora tijekom kojih su dva poslanika bili prisutni i za litavsko predsjedništvo i za grško predsjedništvo, ali isto tako je tu bio nazočan i povjerenik koji je predstavljao komisiju. Imate riječ. Hvala predsjednice. Kao što znate, 9. prosinca vijeće je usvojilo stav o detaširanim radnicima. Tu se radilo primjeni uredbe, direktive o detaširanim radnicima. Kao što znate i kao što je predsjednica to istakla, danas smo održali prvi sastanak pod njenim predsjedanjem. Ne radi se tu o samim pregovorima, već o pripremnim radovima veleposlanik i litavska ekipa sudjelovali su na tom sastanku. Mogli smo također računati, odnosno tu je također bio nazočan i grčki veleposlanik tijekom sastanka. Bilo je riječ prvenstveno o metodama rada i dogovorili smo se za program rada. Predvidjeli smo šest sastanaka i također smo predvidjeli dva dodatna sastanka u slučaju potrebe. Mislim da znate da što se tiče vijeća i parlamenta članci 3, 9 i 12 su jako kontroverzni. Ovdje pristup vijeća nije još jako solidan. Dakle, rasprava s ovim u vezi bit će dosta teška. Dakle, donijeli smo sljedeće odluke. Članak 1, 2, 4, 5 bit će obrađen tijekom prvog sastanka, definiranje, e, ured za kontakt i bolji pristup informacijama, to će biti teme o kojima će se raspravljati. Kada je riječ o članku petom, Mislim da je naš prijedlog za prošireni prijevod problematičan jer vijeće za sad nije predvidjelo takav sustav proširenog prevođenja, barem kada je riječ o uvjetima za detaširane radnike. Treći dio se odnosi na treći, na članak treći. Tu se radi o primjeni o e, detaširanim radnicima kako bi se e, izbjegla sva moguća zloporaba e, primjenjivih pravila. Tu će pregovori također biti teški jer vijeće može biti nevoljko pristati na dodatne elemente koje bismo mi mogli predložiti. Neki od tih elemenata nisu predviđeni od strane vijeća i također bi moglo doći do problema kada e, e, treba rješavati neke situacije gdje svi elementi nisu poznati, nisu jasni. Također bismo željeli poraditi na članku šestom uzajamnoj pomoći, članku sedmom ulozi država članica, e, sjedišta tvrtke. Ako se sjećate, mi smo izmijenili taj članak tijekom rada našem odboru. Danas se taj članak odnosi samo na državu iz koje potječu taširani radnici. Ispostavilo se da država iz koje koja šalje ili iz koje dolaze ti deširani radnici nisu jako zainteresirane za suradnju s tim u vezi, tako da smo izmijenili taj članak, također smo izmijenili odredbe koje se odnose na nadzor. Članak 8. popratne mjere, članak 18. i 19. koji se odnose na sustav IMI, dakle informiranja o unutarnjem tržištu. I u ovom slučaju predviđam da će doći do poteškoća. Članak treći, kao što rekoh, je jako kontroverzan i bojim se da će doći do jako e, žestokih rasprava kada se radi o sustavu IMI. Vijeće smatra da takva, tak, da bi takva vrsta suradnje između država trebala biti obvezna, a mi nudimo neobvezujući, neobvezan e, način suradnje. Mi bismo se želi sredotočiti na bilateralne sporazume. Kada se radi o četvrtom i petom članku bismo smo još htjeli raditi na članku četvrtom, članak deveti se odnosi na mjere kontrole i nadzora i članak deseti na inspekcije. Članak sedmi odnosi se na provedbu, mjesti na sankcije i žalbe, Dvanesti na solidarnu odgovornost. Čini se da će ti sastanci biti najteži, kao što sam prethodno rekla, članak 9. i 12. su najkontroverzniji, bilo da se radi o nama, bilo da se radi o vijeću. No, računamo ipak e, da ćemo do, postići uspjeh, jer koliko znam, komisija i vijeće su rješeni završiti te radove prije kraja saziva Europskog parlamenta. Šesti sastanak bit će posvećen članku šestom suradnji, prekograničnoj suradnji, mm, globama, sankcijama, članci od 13. do 16. i 17. članak te 20. do 23. Mislim da ćemo tijekom te rasprave moći vidjeti da li treba raditi na uvodnim napomenama, da li treba uzeti razmatranje te radove nakon rada o svakom članku ili bi trebalo posvetiti zaseban sastanak e, uvodnim napomenama. Moguće je da e, bude potrebno dodatna rasprava o članku 13. Naime, tu se radi o e, socijalnim pitanjima to bi moglo biti problemačna stavka za vijeće. Članak 14. odnosi se na amandman Europskog parlamenta. Naš amandman vijeće nije blagonaklonno dočekalo, no o tome ćemo još raspravljati. Eto, to je sve za sada, ali svi dionici ovog dijaloga su spremni na e, izmjene u načinu rada ukoliko one budu nužne. Hvala izvjestiteljice. Ja bih dodala možda samo još jednu točku kako bih e, dopunila vaše izlaganje. E, imamo lingvistički režim na tri jezika, dakle poljski, francuski i engleski, no predvidjeli smo da će biti organizirano, da će biti organizirano šest trijaloga, dakle, ali i jedan koji je se zove beskrajni, dakle s mogućnosti da se pregovara do kasno u noć, a u tom slučaju lingvistički režim, odnosno prijevod, neće možda biti zajamčen do kraja sjednice, ali vjerujem da smo svi svjesni tih ograničenja s obzirom na kratak vremenski rok koji nam je raspolagan za pregovaranje i e, između ostalog vijeće se željelo usredotočiti na najteže članke. Dakle, vijeće želi nakon prvog trijaloga koji će biti održan bez veleposlanika, dakle u nazočnosti njegovog zamjenika, da mognemo pokrenuti pregovore e, istovremeno o člancima 3., 9. i 12. Europski parlament e, je e, si je zadržao pravo na zadršku, odnosno na rezervu, glede odgovora, a ukoliko budu vođeni razgovori, odnosno pregovori o članku trećem, možda ćemo moći promijeniti redoslijed rasprave o člancima kako bismo se mogli usredotočiti na one glavne teškoće. No nismo to htjeli odmah u samom početku to napraviti jer smatramo da je kako bismo ostvarili kako bismo uspjeli da je potrebno da e, dođe do pozitivnog dogovora u vezi s člankom trećim. Eto, toliko. Želi se još netko javiti, nešto komentirati? Ne. E pa onda smo završili s, s dnevnim redom. Sljedeći sastanak odbora je 9. siječnja. To će biti izvanredni sastanak od 9 do 12 sati, ali e, ukoliko je moguće, nemojte odmah brzom brzinom otići odavde. E, bilo bi lijepo da se sasnemo svi pred e, ovom dvoranom s povjerenikom i da popijemo jednu svi zajedno jedno piće i e, prozgovaramo o ovoj jako teškoj napornoj godini. Vidimo se